Good afternoon, dear colleagues, uh, ladies and gentlemen. Dobar dan, dragi kolege. Za početak na dnevnom redu je predstavljanje estonskog predsjedništva. S nama su tri ministrice. Prva među njima je gospođa Kadri Simpson, ministrica za ekonomska pitanja i infrastrukturu, kao i za pitanje energetike i industrije. Za vrijeme estonskog predsjedništva odbor ITRE radit će na nekoliko važnih tematskih dosijeja kao što su paket čiste energije, elektronička komunikacija i e, pitanja vezana za svemirsku i obrambenu politiku. A također započet ćemo raditi i na e, devetom okvirnom e, programu iz obzora 2020. godine, što je vrlo blisko temama tržišnog natjecanja u industriji i mnogim srodnim temama. Radi se o situaciji u kojoj bismo e, željeli barem započeti sa nekim vrlo važnim e, dosijejima a očekujemo da će ekonomsko, e, estonsko predsjedništvo predstaviti bitne e, elemente za paket čiste energije. Ono što je zaista jako važno za vrijeme estonskog predsjedništva jest dosje o digitalnoj agendi i mislimo da je tu Estonija zaista vrlo napred neko dobro pripremljenja za to. E, hvala vam gospođo Simpson što ste s nama danas i molim vas da nam predstavite program Estonskog predsjedništva sa stanovišta vaših ministara. Hvala profesore Buzek. Odbor i treće s naše strane sasvim sigurno dobiti poseban tretman. E, osobno e, znam da e, vi jeste osoba koja je iz akademskih krugova i to je po našem sudu vrlo pozitivno za našu suradnju. Dopustite mi, dame i gospodo zastupnici, da vam predstavim prioritete Estonskog predsjedništva za drugi dio ove godine. Članovi odbora ITRE imaju ključnu ulogu za određivanje bitnih ciljeva na ovu tematiku za Europsku uniju, naročito za pitanja tržišnog natjecanja. Drago mi je jako da kao kolege možemo razmijeniti suradnju. E, e, prošle, godine ste uspješno surađivali s mojim kolegama u Taljinu, a razgovarali smo i u Briselu i drugdje. Moramo tražiti najbolja rješenja u e, interesu europskih građana. Vjerujemo da e, u Europi ima puno zajedničkih tematika e, koje možemo rješavati u današnje vrijeme, a također moramo napraviti naš maksimum s obzirom na mnoge mogućnosti koje su pred nama. Nastavim ću sada nešto o energetskoj politici. Ona je ključna za naše društvo jer smo sada pred temeljnim e, prelaskom na energetsku uniju. Estonsko će predsjedništvo za e, svoje vrijeme predsjedanja učiniti sve da se usvoje propisi, da smanjimo e, ovisnost o opskrbi energentima i da radimo na e, klimatskim politikama. Radit ćemo na četiri područja to je oblikovanje tržišta energetske e, e, električne energije, radit ćemo na energetskoj učinkovitosti i na drugim područjima. <clears throat> Nadovezat ćemo se na dobar rad malteškog predsjedništva te ćemo učiniti sve da se dovrši paket e, o čistoj energiji. Jer e, to je sve vrlo važno za energetsku uniju. Trebamo imati dobro tržište energijom i to će jako motivirati energetsku učinkovitost. Energetske i klimatske politike e, moraju omogućiti da se ostvare ciljevi koji su horizontalni iz različitih sektora. <clears throat> Također trebamo e, to raditi u svjetlu klimatskih politika na razini onoga što se od nas očekuje u Europskoj uniji i izvan nje. Učinit ćemo sve da energetska unija zaista zaživi. Očekujemo da ćemo imati otvorene trijaloge s parlamentom o energetskoj uniji. S trelozima ćemo započeti najkasnije početkom studenog i nadamo se da ćemo barem postići rezultate u dosjeu energetskih svojstava e, u zgradama. Zajedno s državama članicama izdaćemo deklaraciju o sinergiji javnog i privatnog partnerstva na planu energetike. Osim toga što se tiče Sjevernog toka 2, sa komisijom ćemo početi e, razgovarati o pregovaračkom mandatu za našeg predsjedništva. Prvi razgovor na tu temu održat će se 25. srpnja. Osim e, pitanja energije, e, radim i na industrijskoj politici u okviru vijeća za tržišno natjecanje. Na sastanku Vijeća za tržišno natjecanje u Svibnju svi su se dogovorili da industrija mora biti jedan od glavnih prioriteta Europske unije. To je naglasilo Europsko vijeće na sastanku u e, lipnju. Vijeće je pozvalo komisiju da predstavi industrijsku strategiju i strateške ciljeve za industriju. Tražilo je također akcijski plan koji će sadržavati konkretne mjere. Pozdravljamo rezoluciju o industrijskoj strategiji e, koju je prošlog tjedna usvojio Europski parlament. E, estonsko predsjedništvo u potpunosti podržava sve zahtjeve i nastavit će raditi na njima za vrijeme dok mi budemo predsjedali Europskom unijom nastavit ćemo raditi na digitalizaciji industrije i napredne industrijske proizvodnje. Znamo da je to e, jedan od prioriteta Europskog parlamenta i ovog odbora. Na temu industrije želim izraziti potporu za Europski e, fond za obranu i za Fond za razvoj obrambene industrije. Mi želimo um, biti dobri partneri, naročito u svjetlu rezolucije iz studenog 2016. godine kojom se poziva komisija da ojača um, temelje za razvoj obrambenog sektora. E, to je vrlo važno. 500 tisuća visoko kvalificiranih radnih mjesta su tu u igri i nadam se da ćemo dobro riješiti taj dosje. Postoji još jedna stvar koju želim e, naglasiti, a e, to su mala poduzeća, nova poduzeća gdje smo htjeli podržati tu inicijativu, gdje ćemo podržati poduzetništvo i e, industriju kod inovativnih firmi. Estonsko predsjedništvo e, pratit će i nadzirati inicijativu komisije. Za vrijeme našeg predsjedanja Europskom unijom proučit ćemo konkretne mjere koje su već provedene te raspravljati o programima za sljedeće godine. Ovim završavamo izlaganje. Hvala na pozornosti. Sada ću rado odgovoriti na sva vaša pitanja vezano za industriju i energetiku, dok će moje kolegice kasnije govoriti o drugim eh, tematikama. Hvala lijepa ministrice i sada molim predstavnike klubova zastupnika da uzmu riječ. U ime Europske pučke stranke gospođa Kasiljo Vera. Puno vam hvala i dobrodošli na sastanak ovog odbora. E, bilo mi je jako drago čuti sve što ste izložili i e, i rekli u kojoj mjeri e, podržavate upravo paket e, čiste energije za nas na ovom odboru je stvarno ključni prioritet taj paket čiste energije koji se ponekad naziva i zimskim paketom. Nakon ljetne stanke htjeli bismo doći do barem zajedničkog stajališta na vijeću. Biće teško e, učiniti više, ali to je moguće. Osobno inzistirala bih na dva glavna aspekta koji se odnose na upravljanje i oblikovanje unutrašnjeg tržišta električnom energijom, a koji je jako e, vezan za povezivanje e, mreža. E, to je važno kako za moju zemlju, tako i za mnoge druge zemlje. Zaista <clears throat> želimo E, imati jedinstveno tržište i stoga je važno da sve države članice nađu prave instrumente na koje će, će omogućiti da se povežu, dakle bolja interkonekcija. E, ne radi se o tome koliki će broj tih interkonektora postojati, već želimo privući da se e, mnogi usmjere na međusobno povezivanje. To je nešto što je bitno za mnoge države, a i za Europsku pučku stranku. Hvala lijepa, a sada u ime socijalista i demokrata kolega Zorinjo ima riječ. Puno hvala. Čestita bih, ministrici i želimo puno uspjeha estonskom predsjedništvu. E, imamo velika očekivanja, naročito kada se radi o digitalnoj uniji. Znamo kako i Estonija e, dobro funkcionira i dobro provodi sve što je vezano za informacijsko društvo. Mislili smo da će na ovom sastanku biti ministri poduzetništva i obrazovanja. Bila je to simbolička mogućnost, bilo bi to simbolično jer e, iako oni nisu na ovom sastanku. Digitalna unija je vrlo važna jer se moraju otvarati i radna mjesta i mora se raditi na uključivosti svih e, građana kako bi svi mogli ostiti pogodnosti informatičkog društva. Pomno sam slušao vaše izlaganje i usmjerit ću se na dvije stvari. Ja sam izvjestitelj e, na za inicijativu o bežičnom internetu za vas, koja će se dovršiti za vrijeme esanskog predsjedništva. Ona otvara mnogo mogućnosti jer imamo internet tada na mnogim javnim mjestima, razvijanje tehnologije za internet je tu i razvijanje jedinstvenog tržišta i uopće e, bolje informatičko društvo u Europi. Kako će tome pridonijeti estonsko predsjedništvo? Također nas jako zanima energetska unija i digitalno gospodarstvo, naročito paket o čistoj energiji. Zaista je bitno da informatičko društvo e, bude na usluzi Pariškom sporazumu digitalne mreže trebamo povezati s energetskim mrežama. Na taj način ćemo biti konkurentni u budućnosti na svim tržištima. To je zaista veliki izazov za sve građane. Prema tome, gospođo ministrice, zaista puno očekujemo od estonskog predsjedništva. Što ćete napraviti o programu e, Bežični internet za sve i o energetskoj uniji? ECR, izvolite. Hvala lijepo. I ja vas pozdravljam na e, sastanak našeg odbora, ministrice. Vaše predsjedništvo dolazi u vrijeme kada raspravljamo o izuzetno važnoj temi, o energetskom paketu. Taj će paket godinama utjecati na gospodarstvo. E, zato što je gospodarstvo u Europskoj uniji i u svim državama e, članicama e, ono u kojem je energija jako bitna. Spomenuli ste dva trijaloga gdje će se govoriti na ovim pitanjima. Htio bih vas pitati na koji način želite održati koherentnost i povezanost između onih sedam područja. Jedno od njih jest učinkovitost. Što ćete napraviti na vijeću? Znam da na vijeću prevladavaju različita mišljenja i da različite države očekuju različite stvari. Znam da je ovo teško pitanje, ali me zanima vaše osobno stajalište o tome. alda izvolite. Ovo je za mene izvrsna prilika govoriti estonski, pa ću se prebaciti na estonski. Što se tiče osmišljanja tržišta električne energije, Raspravljali smo o tom prijedlogu i ono što smo jasno vidjeli jest da velik broj ljudi zapravo ne vjeruje u takvu organizaciju tržišta. A moje pitanje, e, što vi mislite na vijeću o tome. E, što mislite, da li će to e, tržište energijom bolje funkcionirati u budućnosti? Hvala. I e, za nas je ovo dakle prva slična prilika da čujemo Kaju kako govori estonski. A sada kolega Turnes, hoćete li vi govoriti estonski? E, vrlo kratko. Hvala ministrice. Također što ste što ćete 29. rujna ogostiti e, važan događaj u Talinu u obnovljivoj energiji i e, možda biste nam mogli nešto više reći o regionalnoj suradnji u praktičnom smislu, jer vaša regija jedna je od regija e, koja je vidjela neke od najbitnijih aspekata vezane za e, sjeverni e, tok. I isto tako e, možete li nam nešto reći odnosima s Rusijom, odnosno sinkroniziranjem s Europskom unijom, Zašto memorandum za sada još nije potpisan? E, drago nam je da imate tri baltičke zemlje koje su isto mišljenice, to je u redu, ali jeste li spremni surađivati po tom planu? I za kraj, za vrijeme e, vašeg predsjedanja, e, do, vidjet ćete novi prijedlog E, komisije i preinaku koji morat ćemo brzo krenuti u e, električnu energiju jer u protivnom će Kinezi e, preuzeti stvar u svoje ruke. Hvala u ime GUE kolega Trihas. Pozdravljam ministricu i želim joj puno uspjeha. Znam iz iskustva da je za malu zemlju teško predsjedati Europskim vijećem. Dolazim s Cipra, te sam predsjedao za vrijeme ciparskog predsjedništva. Znam s kojim se po možete suočiti. Još jednom sve najbolje. Moje pitanje o preoblikovanju i oblikovanju tržišta posljednjih godina. Neke su države izolirane e, s obzirom e, izolacija električnih mreža. Što nam možete reći o novom oblikovanju energetskog tržišta? Zatim energetsko siromaštvo, to je fenomen koji od nedavno hara Evropom. U Europskom parlamentu e, čuli smo mnoge e, najave na tom planu od strane Europske komisije. Nažalost, ništa još nismo vidjeli konkretno što bi se odrazilo na milijune potrošača Europskoj uniji. Možete li nam također nešto reći o e, Sjevernom toku dva. Naime, to ste spomenuli, ali nisam ništa čuo o Južnom toku. niste se uopće osvrnuli na probleme na jugu Europe. Isto tako, znam da je vrlo uspješna na planu obnovljive energije. E, znam da vi podržavate zahtjeve Europskog parlamenta. Međutim, e, Zanima me što vi mislite o obnovljivim izvorima energije, o e, ciljevima e, i o tome da Europska komisija želi smanjiti naše ciljeve. I, e, htio bih vas također zamoliti za komentar o obrambenoj industriji. Jug Europe suočava se sa dezindustrializacijom, rezultat krize i Hvala. E, sada kolege po jednu minutu, kolega Petersen. Hvala lijepo. Kao što su već drugi kolege spomenuli, naravno imamo visoka očekivanja. Želio bih možda nešto detaljnije čuti o ovim energetskim dosjejima, jer s obzirom na ambicije koje ima novo predsjedništvo i koje u potpunosti pozdravljam i želim vam sve najbolje tu, moram reći da je to doista gigantski zadatak ukoliko vam je težnja zaključiti službena stajališta vijeća do kraja godine, pa me zanima čuti još par riječi više o tome kako pobogu to očekujete ostvariti. Ambicija je doista velike Parlament će naravno učiniti sve što može da mu u tome pomogne. No, zanima me da li je možda jednako važno imati jedan e, realan pristup stvarima. Sretno s vašim ambicijama, isto tako realnim očekivanjima. Hvala. Kolega Bencen. Hvala i želim i ja vam dobrodošlicu u Europski parlament. Moje pitanje se također tiče energetske politike. Znamo da liberalizirano tržište energijom je dobro kako za potrošače, tako za poslovnu zajednicu, no kada vidim pristup vijeća i ministra, znamo da su šefovi država se dogovorili o energetskoj uniji, no kada ministri zaduženi za to pokažu svoj pristup i Žao mi je reći doista ta formacija vijeća nije ambiciozna. Znamo koliko smo ovisni o uvoznom plinu gospodina Putina i fosilnim gorivima iz bliskog istoka i isto tako da želimo stvoriti niže račune za energiju za potrošače i industriju. Tako bismo mogli stvoriti mnogo radnih mjesta u našoj industriji. No, s druge strane, mogu reći da vidimo nacionalističke pristupe pojedinih ministara, osobito kada raspravljamo o TSO, operatorima prenosnog sustava, gdje umjesto više regionalne suradnje imamo samo nacionalne pristupe po pitanju oblikovanja tržišta, imamo nisku razinu ambicija, pa me zanima što možemo učiniti, možemo očekivati pozitivni pristup vijeća. Zastupnik Butikofer. Hvala, dobrodošli. Mm, ministrice, imam dva pitanja vezana uz industrijsku politiku. Broj jedan, ovaj parlament je na svom prošlom plenarnom zasjedanju svojoj rezoluciju sa velikom većinom da se zatraži sveobuhvatna industrijska politika koju bi vijeće i komisija promovirali. Što ćete učiniti kako biste radili na tome? u vašem programu nisam našao ništa na tu temu. Drugo, što se tiče obrambene industrije, od 2009. imamo direktivu o javnoj nabavi koja nikada zapravo nije provedena. Da do toga dođe, mogli bismo uštedjeti milijarde eura godišnje prekinuvši rasipanje novca koje do sada država članice prakticiraju zbog toga što ne primjenjuju niti minimalna pravila tržišnog natjecanja. Što ćete učiniti kako biste se pobrinuli da se ova direktiva u buduće provodi? Hvala vam, zastupnice Venere. It's for you. Ja, herzlichen Dank. Meine... Srećna hvala. Moje pitanje ide u istom smjeru kao i pitanje gospodina Bitikofera. Imali smo već razne rezolucije u parlamentu na temu industrije, politike industrializacije i dosljedne politike industrializacije Europske unije. Gospodin Bütikofer je radio nešto na temu digitalizacije, ja sam na temu željeznica. Imamo i jedan zahtjev koji je nedavno postavljen u Berlinu 15 predsjednika različitih e, udruženja nam je predalo zahtjev za rezoluciju koju smo predali gospodinu Buziku. I u zadnjoj rezoluciji je predviđeno i vremensko ograničenje u kojoj mjeri nas možete podržati u tome e, da e, doista komisija donese jednu dosljednu, jednu koherentnu politiku za Europu, barem u obliku priopćenja. Hvala. Ako mogu kratko i sa svoje strane jedno pitanje. Medijska izvješća o tome da estensko predsjedništvo želi proširiti mandat za pregovaranje vezano uz Nord Stream 2 i offshore postrojenja. Zanima me Želite dakle proširiti ovaj mandat i na druge offshore partnere pa, da li možemo čuti nešto više detalja o vašim namjerama, zbog toga što se i mi smatramo odgovornima za raspravljanje mandata i budućnosti sporazuma ukoliko do njega dođe. Dear members of uh, committee. Poštovani članovi odbora ITRE, hvala vam na vašem širokom rasponu upućenih pitanja već znam da je nekolicina, da su dobra pitanja za moje kolege, a ja ću dati sve od sebe. Naime, vidim da postoji ovdje velik broj upitnika oko toga hoćemo li biti dovoljno ambiciozni ili pak da li smo dovoljno realni, mi pokušavamo biti i jedno i drugo. A ja ću upotrebiti primjer dobra kolegice Kaja Kalas i govoriti na estanskom, jer znam da imate kvalitetne prevoditelje. Prebasit ću se dakle na estanskim. Saslušala sam vaša pitanja i primijetila da se usredotočujete na ono što će Estonija postići što se tiče paketa za čistu energiju. Taj paket je sveobuhvatan, Spomenula sam dva trijaloga, energetsku učinkovitost u zgradarstvu i došli smo do zajedničkog pristupa zajednički stava vijeća 26.6. te možemo i započeti s pregovorima na te dvije važne teme kada će Europski parlament za to biti spreman. Dakle, mi energetsku učinkovitost smatramo prioritetom. Estonija kao predsjedništvo ulaže u sva poglavlja energetskog paketa i spremni smo održavati svaki tjedan po dva sastanka radnih skupina i doći do zajedničkog općeg pristupa i što se tiče pitanja obnovljive energije. upravljanje energetskom unijom naša je glavna tema i to je vezano uz razne zakonodavne prijedloge oko paketa za čistu energiju. Taj sistem trebao bi biti okvir koji će istodobno biti snažan i fleksibilan, okvir koji će pomoći Europskoj uniji da ispuni sve ciljeve koje smo si postavili do 2030. godine. I ovdje bismo da kako voljeli smanjiti i administrativno opterećenje i pratiti napredak e, rada na tu temu. Ka se je postavila pitanje vezno uz oblikovanje tržišta energijom, tržišta i teme koja nam je vrlo bliska teme u koju smo doista mnogo uložili. Mnogo radimo na tome da energetsko tržište zaživi u Europi. Želimo tržišno orijentiran pristupno. jasno nam da postoje različite stališta i da ne možemo očekivati rezultate preko noći. Estonija smatra da postoje četiri važna predloga kada govorimo o oblikovanju tržišta. Želimo doći u rujnu do zajedničkih zajedničkog stava odluka vijeća, no isto tako imamo tu Europski parlament koji treba biti spreman pružiti nam podršku i želimo doći do sporazuma do 2018. godine. Što se tiče pitanja oko estonske inicijative u polju digitalnih tema. Moj kolega Orban Pavo, nadležni ministar, reći će nešto više o tome. Na što se digitalnog svijeta tiče i energetike, mi planiramo dati jednu izjavu javno-privatnim partnerstvima gdje ćemo se pozabaviti i o digitalnom gospodarstvu i o pitanjima energije. Govorit ćemo o budućnosti energetike i cijelog sektora te o različitim platformama za razmjenu podataka koje koriste pružatelji usluga i proizvođači energije. Cilj toga je naravno pružanje više informacija našim potrošačima. Želimo stvoriti zakonodavni okvir koji će biti jednostavan, dovoljno podršku pružati, želimo uvesti pametna brojila koja će zajedno funkcionirati i tijekom estonskog predsjedništva neće se provoditi niti održavati niti jedan sastanak bez digitalnih platformi. Neki su zastupnici poput gospodina Turmesa pitali o Estoniji i našem napretku vezano s desinkronizaciju. Dakle, mi jesmo sinkronizirani u istoj mreži sa Rusijom i Bjelarusom i želimo napredovati u tom polju. U vijeću smo analizirali različite mogućnosti desinkronizacije, odvajanja od ruskih i bjeloruskih mreža te svih mogućih alternativa. Trenutno smo usredotočeni pretežno na dvije trase putem Poljske u Srednju Europu i do kraja 2017. nadamo se da ćemo već imati razrađene detalje i voljeli bismo također provesti studije kako bismo mogli objaviti memorandum o razumijevanju do kraja 2017. godine. Predsjednik odbora ITRE, gospodin Bužek, pisa, pitao je o Nord Stream 2. Istina je, Estonija bi voljela započeti s pregovorima o mandatu za Nord Stream 2, što je prije moguće. No, ministri nadležni za energiju 26.6. su se sastali i Nord Stream 2 je čisto informativno dotaknut tijekom sastanka. Nije zauzet nikakav pristup niti zajednički stav. Rasprave o tome će se krajem srpnja i mi bismo voljeli imati potrebne ambicije te čuti od država članica što one o tome misle i kakvi su zahtjevi za treći cijevovod, te želim znati da li bi se pregovori trebali baviti samo Nord Streamom 2 ili i drugim cijevovodima i mogućim budućim cijevovodima, South Stream također. Tako, saslušat ćemo države članice i nakon toga iznijeti zaključke oko toga što dalje treba učiniti. Za nas važno je da svi razumiju pravni okvir koji ćemo uspostaviti te koji će nam omogućiti stvaranje okvira unutar kojeg će biti moguće protumačiti na koji način upotrijebiti različite cjevovode i mogućnosti mogućnosti koje stoje pred Europskom komisijom za planiranje diversifikacije energetske mreže i izvora. Industrijska strategija, nastavit ćemo e, raspravu o sadržaju strategije, voljeli bismo postaviti okvir unutar kojeg se možemo baviti strukturnim promjenama, digitalizacijom, drživim poslovnim modelima i tako dalje. Voljeli bismo dakle strategiju komisije do proljeća 2018 kao što je rečeno u zaključcima vijeća. I države su članice spremne raditi na toj strategiji. Hvala. not, not easy to, catch all the, questions. Maybe you can... Repeat it just in one sentence? Ponovit ću pitanje samo jednoj rečenici. Postoji direktiva vezana uz javnu nabavu usvojena 2009. godine koja postavlja standarde za nabavu vezanu uz obranu. Ona nikada nije zapravo primijenjena i moje pitanje je da li ovo predsjedništvo se planira pobrinuti da direktiva bude primijenjena kako bi se uštedile znatne svote novaca poreznih obveznika koje se trenutno troše. Hvala. Hvala na pitanju, dat ćemo sve od sebe. Nadam se da će to biti dovoljno. Vidite da su pitanja doista detaljna, a siguran sam da će estonsko predsjedništvo približiti sva pitanja i ponijeti ih u Talin kako bi bolje mogli ispuniti vaše očekivanja. Dakle, nije doista lako ići toliko u detalje u par minuta na sve odgovoriti, no čuli smo vrlo dobre odgovore i lijepo izlaganje, pa vam se zahvaljujem na vašem angažmanu i želim vam sve najbolje u nadolazećih pola godine koje će biti vrlo važnije za Europsku uniju. Hvala. Eh, Reći ćemo na drugu temu sada, a ta je vrlo važna, digitalni program, telekomunikacije, mali i srednji poduzetnici, ministrica Urve Palo, zadužena za poduzetništvo i informacijsku tehnologiju. Doista se smatramo odgovornima za taj dio eh, rada Europskog parlamenta. Dakle, Gospođo ministrice Palo, sa zadovoljstvom ćemo vas saslušati, doznati kakav je vaš program za nadolazećih pola godine. Not uh, much time for you for preparation. I'm sorry about that. But, uh, Žao mi što nemate dovoljno vremena za pripremiti se. No, nastavit ćemo sada. It's very important that Estonian presidency will važno da Estonsko e, ministarstvo zapravo zabilježi sva vaša pitanja, a e, ako imate, ako postoje neki detaljniji odgovori, mogu se poslati i u pisanom obliku našim zastupnicima. Nama je to svakako vrlo važno. Vaš program, gospođo. Chair Professor Buzek, members of the committee, ladies and gentlemen, I'm glad Hvala. Pa, e, drago mi je što imam ovu priliku s vama razgovarati o prioritetima Esotskog predsjedništva vijeća. Iako prije manje od dva tjedna odnosno e, nakon dva tjedna mogu reći da mi ozbiljno shvaćamo našu dužnost i da smo se toga prihvatili s velikom odlučnošću. Smatramo da Europa ima dosta zajedničkih osnova po kojima se može udružiti i kako bi rješavala zajedničke izazove i da koristi mogućnosti koje su pred nama. Kao ministrice informacijske tehnologije naši izazovi i mogućnosti na području digitalnog su stvar koja mi je vrlo bliska i tema koja mi je vrlo bliska. Stoga bih se ja htjela usredotočiti na one dijelove e, zajedničkog digitalnog tržišta koji su najvažniji za ITRE. Jedan od najvećih prioriteta našeg predsjedništva je promocija digitalne Europe Zajedno s našim partnerima mi ćemo učiniti sve što je moguće kako bi vijeće ispunilo rok za zaključivanje pregovora o svim e, tim dosijema e, 2018. Također se oslanjamo i na vas da e, idete, da, da danas također e, pratite sa jednom e, očekivanom ambicioznošću. Ovo je, znači informacijske tehnologije ključne su, pomažu građanima da iskoriste sve mogućnosti koje im digitalni svijet nudi. Elektroničke komunikacije, kod e, zakon o elektroničkim komunikacijama je ključan korak za strukturiranje naših društava i jedan od glavnih prioriteta estonskog predsjedništva. Mi želimo postići kompromis u, u vijeću o ECC-u na jesen i želimo započeti pregovore s parlamentom. Drago mi je što ću sa odborom i raditi na tom, na tom i zajednički sam uvjerena da ćemo doći do dogovora koji će zadovoljiti sve partnere sve strane. Konkretno zajednički sa državama članicama komisija i parlament će morati pronaći načine da e, osiguramo učinkovitu koordinaciju na europskoj razini. To trebamo činiti imajući na umu važnost e, sigurnosti ulaganja kao i nacionalne okolnosti. Postići ćemo opći pristup koji će omogućiti sljedećem predsjedništvu da započne s trijalogom. Države članice opredjeljene su prema razvoju 5G mreža razgovaramo o tome koje e, korake možemo poduzeti sa ministrima telekomunikacijama. Započeli smo s važnim raspravama i nadam se da mogu poslati snažnu poruku u odnosu e, na razvoj 5G. Digitalno zajedničko tržište je fenomen koji se, koji neprestano evoluira. Mi moramo stalno gledati što je pred nama, tako da smo mi izuzetno usredotočeni na to što danas imamo. Da li imamo djelotvoren pravni okvir za takve podatke? Ne E, pristup podacima je ključan kako bi Europa ostala konkurentna u globalnom gospodarstvu. Trebamo iskoristiti najviše što nam podaci nude i stoga Europa mora postati podatkovna unija gdje postoje jasna pravila za podatke i u privatnom i u javnom sektoru. Stoga je prijedlog komisije za slobodni protok podataka i e, za uklanjanje neopravdanih ograničenja za podatke je nešto što izuzetno pozdravljamo i odbor ITRE je e, izuzetno zainteresiran za to. No, u očima našeg predsjedništva e, restrikcije na lokalizaciju podataka samo su jedan aspekt potencijala podatkovne unije. Mi se moramo pozabaviti i pitanjima pristupa podacima i korištenja neosobnih podataka. Imajući to na umu, za vrijeme našeg predsjedanja mi namjeravamo održati političke rasprave o svim aspektima slobodnog kretanja podataka i neformalno vijeće u Talinu već u već sljedeći tjedan, dakle u srpnju. Znači, što se tiče ograničenja na lokalizaciju podataka, e, u, e, na sastanku vijeća u prosincu imat ćemo raspravu o politici. No, to su samo prvi koraci prema podatkovnoj uniji. Nadam se da će parlament e, pomoći da i nakon e, estonskog predsjedništva nastavimo s tom temom sa našim e, trijom partnera. I na kraju, e, cyber napadi, znači internetski napadi, ne, ne smijemo zaboraviti i na temu internetske sigurnosti i digitalno zajedničko tržište treba zaštititi i na europskoj razini sa novom e, strategijom internetske sigurnosti koja je ključni e, korak ove industrije bitno je pozabaviti se certificiranjem i označavanjem e, internetske sigurnosti. U tom smislu vjerujemo u suradnje među državama, članicama i institucijama. To je ključan element. Mi ćemo započeti e, sa e, tim radom i tim aktivnostima na jesen. No, nisu sve digitalne stvari moje područje odgovornosti. Ja također obavljam i važnu ulogu ministrice za prostor. Mi e, želimo dati važan doprinos svemirskoj strategiji za Europu. Mi želimo da ta politika bude važan alat koji će poslužiti radnim mjestima i ulaganjima i konkurentnosti u Europi. E, naš je fokus na svemirskom programu Kopernikus koji sada prolazi kroz evaluaciju na sredini projekta između 2005. i 2016. Mi pripremamo zaključke vijeća o naučenim lekcijama iz provedbe programa do sada. Ono što je najvažnije o budućnosti programa i e, promatranju zemlje generalno. Cilj je maksimizirati benefite za građane e, Europske unije i za gospodarstvo Europske unije i podržati svemirsku industriju. U odnosu na Galileo, Estonsko je predsjedništvo planiralo usvojiti zaključke vijeća o privremenoj ocjeni e, propisa o GNSS-u na sastanku vijeća u prosincu. U skladu sa digitalnom agendom estonskog predsjedništva mi imamo cilj naglasiti benefite korištenja pametnih i digitalnih tehnologija. Želimo se usredotočiti na načine na koje razumijemo proces i e, e, kako transformirati te podatke o svemiru u e, bolje gospodarstvene projekte. To će biti naglašeno i za vrijeme takozvanog svemirskog tjedna 2017. koji se odvija u Estoniji od 3. do 9. studenog. Naravno, to nije sve u okviru digitalne Europe. Mi znamo da je to područje je neiscrpno, a uloga predsjedništva je pronaći ravnotežu među različitim mišljenjima, tradicijama i interesima u Europi danas kako bi se postigli najbolji mogući rezultati za europske građane. S naglaskom na ove dosije koje sam spomenula, mi sljedećih pet i pol mjeseci namiramo učiniti upravo to. Zahvaljujem vam na vašem vremenu i pozornosti i spremna sam za vaša pitanja. Hvala. Uh, Hvala vam. Hvala na vašem e, govoru, a sada idemo na e, predsjednike političkih klubova. Zamolit ću kolege u ime političkih klubova po dvije minute, a drugi će imati jednu minutu u ime Pučana, gospođa Del Castillo. Da, hvala. Dobrodošlo, ministrice. E, mi imamo e, sada e, mogućnost čuti o vašoj intenzivnoj opredjeljenosti za teme digitalne, digitalne agende, digitalne transformacije. Naravno, to je važan dio programa vašeg predsjedništva. U digitalnoj transformaciji povezanost je doista onaj ključni korak. Bez prave povezanosti mi ne možemo e, tu transformaciju prenijeti na sljedeću razinu i to je apsolutno ključno. No, rekavši sada to, vi dobro znate da je zakon o elektroničkim komunikacijama jako važan za poboljšanje mogućnosti te bolje povezanosti kao što je razvoj e, visokih kapaciteta i slično i to je ono što će utrti put budućim razvojima. E, danas imamo priliku i mi smo opredjeljeni e, ostvariti to i na zadnjem sastanku izvjestitelja o sjenju u ovom parlamentu. Nadam se da ćemo se politički složiti. Zatim ćemo početkom rujna biti spremni za početak trijaloga. Ne možemo vam obećati niti vama kao e, predsjednici e, vijeća, <laughs> a niti sebi samima da će e, ishod vašeg predsjedništva biti da dobijete politički sporazum oko toga, ali možemo, se, možemo obećati da je to svakako naša politička volja, naša i vaša. Hvala, sad u ime snd kolega Zorinjo. Zahvaljujem. Prethodno sam imao priliku uzažeti vaše kolegici sve najbolje za vrijeme estonskog predsjedništva. Govorim i o visokim očekivanjima koje imamo od vašeg predsjedništva, osobito u odnosu na digitalnu uniju. Smatramo da je digitalna unija vrlo zanimljiva, no mi moramo zadobiti povjerenje europskih građana ako zaista želimo ostvariti tu uniju. Imam nekoliko komentara. Jedan je kako ćete iskoristiti inicijativu Wi-Fi for you, znači imat ćemo besplatan internet u lokalnim, nekim lokalnim područjima u Europi. E, to ćemo koristiti kako bi stekli povjerenje europskih građana u informacijsko društvo i mislim da bi bilo dobra ideja da estonsko predsjedništvo iskoristi to raskrižje e, i između energije i digitalne unije i E, to uz pomoć pametnih mreža. To će nam pomoći boriti se protiv energetskog siromaštva, ispuniti obveze iz Pariškog sporazuma i tako dalje. Imamo dakle to e, sučelje između energije i digitalnog gospodarstva i to je vrlo zanimljiva mogućnost koja nam daje brojne e, brojne šanse, brojne prilike. To je ono što me zanima. Internet je neka vrsta e, sučelja dvije različite mreže koje nam omogućuju veću konkurentnost u Europi. Kolega dobro Dobrodošli u naš odbor. Vrlo je lijepo e, što dolazite na, na, naš odbor na samom početku vašeg predsjedništva i hvala na tome. Kad ste govorili koliko je važno govoriti o, o e, zakonu za budućnost, ja se slažem s vama. Želim postaviti sljedeće pitanje. Taj e, kodeks, taj zakon je naravno ključan No, postoji još i jedan važni dio, a to je bereg definicija koji nije jako velik e, dio. No, volio bih da više e, kažete o tome zajedno sa Belodika Stil koji pokušala ta dva, te dvije, da teka ta dva dosija što više moguće povezati. Volio, volio bih čuti koji je rok za to. Da, to je zapravo izvješće još nije niti otvoreno u vijeću, pa me zanima što vi mislite o, budućnosti i o danjim koracima u tom smislu. A sada što se Galilea tiče, Govorili ste o važnosti europske svemirske politike Galileo je jedan od najvećih projekata financijski gledano je definitivno među najvećim projektima. Stoga me zanima zašto mislite da je došlo do rezova u proračunu? Što se dogodilo u vijeću? Znate li a ako smijem reći u ime svojih kolega ovdje u odboru, danas je zapravo iznenadilo čuti o tim rezovima. Možete li nam više reći o tome što se događa u vijeću, jer mislim da to doista komplicira život u ovom projektu. Želim vam sve najbolje za vrijeme vašeg predsjedanja, neće vam biti lako vaših šest mjeseci je malo i kraće jer imate i imamo i ljetnu stavku. Hvala, ja ću po drugi put <laughs> iskoristiti ovu priliku i govoriti estonske. Dobrodošli na naš e, odbor. Moje su pitanja prilično konkretna. Kao prvo, over the top usluge. E, njih je vijeće dodalo u dosje o digitalnim sadržajima i ko, zakon ili kodeks o e, elektroničkim komunikacijama. Za to ne znači da previše reguliramo jedno područje gdje bismo možda trebali e, malo fleksibilniji pristup za telekomunikacijske usluge. E, drugo pitanje je oko slobodnog kretanja podataka i ograničenja za lokalizaciju u različitim državama članicama. Koje je vaše mišljenje oko ideje država članica da e, zadrži te podatke? Države članice smatraju da e, i nije nije e, dobro. Kada, sljedeće pitanje je vezano uz enkripciju. Kad svaki puta kad govorimo o e, digitalnom terorizmu, govorimo i o enkripciji. Mm, mm, mi ne možemo se adekvatno zaštititi bez enkripcije, čak ni usprkos nastojanjima policijskih tijela. Hvala vam. gospodin Reinhard Butihofer u ime zelenih. Hvala vam. Dobrodošli ministrice. Ja imam tri pitanja. Veza između digitalizacije i energetike je već spomenuta i nastavno na to želio bih da prokomentirate širi odnos između digitalizacije i eko učinkovitosti plus kružno eh, gospodarstva, kako su oni vezani i eh, što činite kako biste promicali međusobnu povezanost te tri teme. Nadalje, pitao bih za vašu procjenu. Čini mi se da je to kao jedna konjska trka između digitalizacije različitih regija svijeta. Što vam kaže vaš osjećaj e, hitnosti? Koliko vremena imamo kako bismo odlučili hoćemo li imati održivu industriju orijentiranu prema budućnosti ili ćemo naprosto ispasti iz tog vlaka i, ostati negdje iza. Treće pitanje je oko reciprociteta. U toj konjskoj utoci koju sam spomenuo e, postoji neka vrsta e, konkurencije oko regulatornih mjera. Nisu nemaju sve regije iste regulatorne politike. Da li bismo trebali inzistirati na reciprocitetu, primjerice s obzirom na lokalizaciju podataka? Neka tijela inzistiraju na lokalizaciji podataka, mi očito nismo za to. Kako to rješavati? I'm not too fast because um, should prepare something. Evo, ne, ne žurim, ne previše jer e, ministrica treba i pripremiti odgovore na ova zahtjevna pitanja. U svakom slučaju idemo sada na ova pitanja gdje ćete imati po jednu minutu, gospodin Kalić. Gospođa, ne, znači gospođa Nibler. Hvala vam, predsjedniče. I srčno dobrodošli. s moje strane i vama, gospođo ministrice, želim vam sve najbolje u vašoj funkciji i uspješno predsjednje vijećem. Jako je dobro da imate takav ambiciozni program, to svakako podržavamo. Imam dva konkretna pitanja. Jedno teme niste govorili, a ta tema je bitna za vašu zemlju, a i druge i druge države mogu naučiti dosta od vas, a to je pitanje e-uprave. Mislim da nijedna zemlja nije tako uspješno ponudila te e usluge e-uprave kao vi i E, što je, možete li možda to pokazati i dati poticaj i drugim državnim članicama u tom smislu, a drugo područje koje me zanima, a možda možete nešto reći o tome, je taj, to pitanje internetske sigurnosti, cyber security, znači da treba osnažiti aktivnosti na tom području i u odnosu na e, svemirsku politiku bitno je da i to bude jedno od vaših težišta rada, a možda možete reći detaljnije o čemu, šta se tu priprema. Rekli ste Kopernikus i Galileo, ali zanima me koje su to i druge inicijative. Hvala. Uh, thank you very much. And Mr. Hvala, gospodin Boni. Hvala. Sretno. Nadamo se da će estonsko predsjedništvo dati novi, udahnuti novi duh digitalnoj agendi za Europu. Dva pitanja. Prvo, slobodno protok podataka kako ocjenjujete spremnost država članica ne samo da pokrenu raspravu o slobodnom protoku podataka, već i da uspješno završe sa nekim fleksibilnostima koji su vrlo bitni za ovo rješenje. Drugo pitanje također je vezano u slobodni protok podataka, ali iz različite ili drugačije perspektive. Estonska vlada predstavila je deklaraciju o digitalnom zdravstvenom društvu ili digitalnom zdravom društvu u ožujku. To je vrlo važno i kako namjeravate pokrenuti aktivnosti vezano uz te teme i udružiti nastojanja komisije koja je u jesen predstavila e, svoje aktivnosti vezane uz e-zdravstvo. Hvala. suur aitäh, kasutan ka võimalust rääkida emakeeles, kuna siin on suurepärased ja Zahvaljujem. S obzirom da imamo tako dobre privodnje, ja ću koristiti svoj materinji jezik. Želim zahvaliti svima koji su postavili pitanja, iznijeli prijedloge ili dali napomene. Nadam se da neću nikoga zaboraviti te da ću uspjeti svima odgovoriti. U cijelosti se slažem sa e, nekim e, odgovornika i mislim da e, nekako svi radimo i razmišljamo na isti način. Generalno, ako govorimo o vezama, Svi znamo što znači pristupačnost podataka dobra, pristupačnost podataka dobra, Wi-Fi veza. Ne možemo govoriti o slobodnom kretanju podataka i digitalnom društvu bez veza, poveznica i ta povezanost mora biti povezanost visoke kvalitete. Geografski, sve geografske regije moraju biti pokrivene, no povezanost mora biti izuzetno kvalitetna isto i u smislu da podaci moraju protjecati brzo i u, velikim, u velikom obuhvatu. Zatim sljedeće pitanje je gospodina Sorinja i Wi-Fi-a. Da, to je dobra inicijativa. Mi čekamo da se konačno odobri taj prijedlog oba zakonodavca oba zakonodavca odobre taj prijedlog i želimo e, intenzivno raditi na tom projektu Wi-Fi for you tijekom jesenjih mjeseci, a namjeravamo osigurati financiranje za tu inicijativu. Elektroničke, odnosno kodeks o elektroničkim komunikacijama vrlo je važan paket, jedan od najvažnijih tema ministara informacijskih e, tehnologija. 9. lipnja je u vijeću postignut zaključak da smo ostvarili dosta toga u vijeću, da imamo nužne osnove za ići dalje i što se tiče Beraka. E, pristup vijeća je sljedeći. Mi ćemo analizirati zadaće i analizirat ćemo koje, zadaće bi trebale biti definirane u toj uredbi u buduće. Što se tiče SM-skog programa, Estonija namjerava za vrijeme vijeća na teme tržišnog natjecanja u prosincu organizirati sastanak sa svim ministrima zaduženima za ova pitanja i razgovarati sa o statusu zemljske strategije, a do tada će ta strategija biti na snazi godinu dana. Trebamo analizirati što bismo trebali bolje učiniti, što smo odradili tijekom ove prve godine. Opći stav e, da trebamo ići dalje s Kopernikusom i e, no, bez e, dodatnih financijskih sredstava ne možemo nastaviti. Želimo se usredotočiti na te podatke, da, da to da te podatke prenosimo i našim poduzećima, podatke iz svemira. Dakle, i to našim malim i srednjim poduzećima, svi u Europskoj uniji trebali bi imati koristi od tih podataka. Estonija ima strahovito velika iskustva u digitalnom svijetu i želi bismo e, dati sve od sebe kako bismo pridonjeli tome da se ti podaci stave na raspolaganje poslovnom svijetu. To je možda relevantno kada govorimo o konkurentnosti Europske unije možemo poboljšati našu konkurentnost ako se podaci slobodno kreću, ako države članice se digitaliziraju i ako države članice bolje i učinkovitije surađuju. Mi nemamo zapravo nekih drugih načina. Želi bismo koristiti te podatke na bolji način i analizirati što možemo bolje odraditi u budućnosti. Pitanje je gospođe Kalas. Dopustite mi samo da pronađem sva ta pitanja koja sam zapisala. Hvala. Prvo pitanje gospođe Kalas odnosilo se na to da li prekomjerno reguliramo tvrtke koje se bave informacijskim tehnologijama. Pa mi imamo jako dobro okruženje za razvoj over the top usluga i svakako ne želimo ih u prekomjernoj mjeri regulirati. Mi e, o tim temama razgovaramo na vijeću i za vrijeme malteškog predsjedništva smo razgovarali o tome da ako su slične usluge da bi se trebala primjenjivati slična pravila. Stoga mi jamčimo razmjernost, proporcionalnost i želimo dati jednaka jamstva svim sudionicima na tržištu. želimo da direktiva o kontaktima i drugi digitalni pravni akti sadrže iste zahtjeve. Što se enkripcije tiče, u ovom trenutku mi ne čekamo niti ne očekujemo neke prijedloge oko enkripcije Internet, neka pitanja su bila vezana i uz e, internetsku sigurnost. u Proljeće 2018. Dakle, u proljeće 2018. sve e, direktive trebaju biti na snazi i Europska komisija je obećala da će izići sa novom strategijom internetske sigurnosti. Strategija koja je na snazi danas je već 4-5 godina stara, što i nije tako staro, ali razvoj u tom svijetu je brži i e, trebali bismo svakako ažurirati tu strategiju i važno je da sve države članice taj proces ažuriranja shvate ozbiljno i da sve e, direktive budu ažurirane i na snazi. Sve tvrtke koje su prepatile zbog ovih napada su zapravo bile međunarodne tvrtke i e, nije samo bitno da ta e, internetska sigurnost bude visoka u, na visokoj razini u Estoniji, ako nije visoka u drugim zemljama je, to je već problem. E, e uprava je važna tema, mi smo postigli dosta toga i usredotočili smo se na razvoj ovog područja u Estoniji, a u studenom, ako se ne varam, ćemo organizirati konferenciju na visokoj razini o e-upravi i odobrit ćemo deklaraciju oko toga što učiniti e, sljedeće, kako proširiti načela e-uprave u Europi. I želi bismo naglasiti načelo da, se, da sve podatke trebamo tražiti samo jednom. To je jedno od važnih načela na ovom području. Sljedeće pitanje vezano je s Galileo. A proračun e, znači da mogu samo reći da ćemo dati sve od sebe kako bismo osigurali da čak i uz rezove proračuna ostvarimo najbolje koristi iz tog programa. Što se tiče slobodnog protoka podataka, to je tema koju je pokrenulo nekoliko zastupnika u parlamentu. Mi ćemo dati sve od sebe kako bismo radili na tome. Čekamo na prijedlog eh, Europske komisije i planiramo organizirati političku raspravu na tu temu. Nadam se da su svi dobili odgovore na svoja pitanja i uvijek mi je drago vidjeti vas i nadam se da ćete doći u Estoniju jer planiramo 50 različitih konferencija na različite digitalne teme. Digitalni svijet je vrlo važna tema u Estoniji. To nije tema koja je ograničena samo na moje područje djelovanja, već je važna i za sve ministre. I ako važni zastupnici u parlamentu mogu u tome sudjelovati, poslije ćemo još i više. Hvala. Hvala lijepa. Nisam siguran da ste odgovorili na sva pitanja vrlo detaljno, ali e, to nije niti moguće na našem sastanku jer sastanak je prekratak. Međutim, ono što je vrlo važno jest da ta pitanja ponesete sa sobom u Talin te da razmotrite o svemu onome što možda niste ovdje odgovorili te da ispunite naša očekivanja. To je vrlo važno. Hvala vam gospođo jako puno na uvodnom izlaganju i hvala vam što ste odgovorili na gotova sva postavljena vam pitanja. Želimo vam puno uspjeha u sljedećih nekoliko mjeseci. Hvala lijepa. Ovo je bila zaista izvrsna prilika da se s vama upoznam. Hvala svima, hvala na pozornosti, hvala na dobrim pitanjima i komentarima. Nadamo se da ćemo se susreti u Talinu. E, uskoro slijedi ljetna stanka, pa vam želim da e, ugodno provedete ljeto. Hvala lijepa. Dragi kolege, na našim sastancima E, moram reći e, ovdje kako bi e, odgovorio na Reinhartova očekivanja. Dakle, na našim sastancima gotovo nikada nema odgovora na sva pitanja. Međutim, sva se pitanja zabilježe i zato je vrlo važno da kažemo da ih se treba pribilježiti i da treba jednog dana e, ispuniti vaše očekivanja. Ne želim reći da vaše pitanja nisu bila dobra. Ne, upravo suprotno, to su vrlo dobra pitanja i dobro je da postavljate vrlo detaljna pitanja. Međutim, ne može se očekivati da će sva detaljna pitanja, da će dobiti odgovor na sve pojedinosti. Ali nema problema, uvijek može postaviti bilo kakvo pitanje, pa i najdetaljnije. Sada riječ ima gospođa Majlis Rep, ministrica za obrazovanje i istraživanje. Istraživanje i svemir su e, e, dvije važne teme kojim se, bavi naš odbor. Gospođa Reps, koliko znam, nije zadužena za inovacije. Međutim, mi smatramo da su da istraživanje inovacije vrlo srodne teme, pa molim vas da vas ne iznenadi, postavili vam se i pitanje o inovacijama, jer ne možemo tako jasno lučiti te dvije teme. Pa ako dobijete tako pitanje, možete ga prenijeti nekom drugom ministru u vašoj vladi. U svom slučaju pitanja obrazovanja, istraživanje i inovacija smatramo trokutom znanja i želimo da taj trokut ostaje, ostane zajedno, e, da niti jedan od tih aspekata ne zanemjerimo. Obzor 2020. deveti okvirni program, to je vrlo značajno za nas. Možda se osvrnete i na obrazovanje, mi nismo odpor za obrazovanje, ali obrazovanje i istraživanje teško možemo razdvojiti. Izvolite ministrice. Hvala lijepo, bilo je baš lijepo da smo se ranije ukratko sastali. U svakom slučaju uvjerena sam da ćemo se puno sastajati u sljedećih nekoliko mjeseci. Poštovani zastupnici, zaista velika je čast biti među vama i e, zadovoljstvo mi je da se možemo ukratko danas sastati po prvi puta. Dakle, predsjedam vijećem, a istovremeno ću moći e, primiti na znanje čitav niz vaših ideja. Dakle, imamo danas puno neformalnih sastanaka gdje nam zastupnici postavljaju pitanje, sve ovo vrlo informativno i u vrlo dobrom ozračju. Naravno, e, sva postavljena pitanja, sve rasprave o obzoru i drugim prioritetima estonskog predsjedništva, sve su to pitanja koja primamo sa velikim zanimanjem. Estonija po prvi puta predsjedava Europskom unijom. Estonija je zemlja čije stanovništvo zaista proeuropski orijentirano, stoga je lako imati zajedničko shvaćanje i zajednički pristup o tome što bi za Europsku uniju bilo najbolje. To je vrlo važno na planu istraživanja, jer u vrlo e, konkurentnom ozračju Europska unija treba biti ujedinjena i postupati ujedinjeno. Osvrnut ću se sada na nekoliko prioriteta, a nakon toga e, ću rado saslušati vaše komentare. Estonsko predsjedništvo dolazi u važnom času. Naime, upravo se počne raspravljati o europskom proračunu nakon 2020. godine. Postavljaju se puno egzistencijalnih pitanja vezane za budućnost Europske unije za godinu dana i naravno puno naše energije je tome usmjereno. Politički nam je cilj da zaustavimo pesimizam te da ukažemo na to kako se Europa može više ujediniti, a suradnja na planu istraživanja je sasvim e, je tema koja sasvim to može ostvariti. Sadašnji okvirni program u okviru obzora 2020. godine trajaće još tri godine, ali već smo počeli razgovarati o budućem programu i vi sudjelujete u tome, a također je izvješće LAMI objavljeno e, kao stajalište dionika. Čestitam vam na izvješću o prijelaznom e, viđenju obzora 2020. godine, to je bilo jako dobro izvješće. Što se tiče budućeg okvirnog programa, E, mislim da imamo e, zajednička stajališta oko kojih se moramo dogovoriti i odrediti što će biti prioriteti tijekom našeg predsjedništva. Prošlog nam je tjedna bilo zadovoljstvo e, da odemo na konferenciju koju su pratili osim toga i mnogi zastupnici. Zajedno sa mnom Kapizon je bila na ovom panelu. Rasprava je bila o tome što će se događati nakon 2020. godine. Puno se radilo na suradnji na planu istraživanja i inovacija u Europi. To je već danas spomenuto. Jasno je da inovacija i e, istraživanje e, su vrlo tjesno povezane. I e, na više mjesta, e, uključujući izvješću Lami, e, rečeno je da istraživanje bez obrazovanja također nije moguće, što se ponekad zaboravi. Osim e, što moramo imati izvrsnost, moramo njezine temelje bazirati na obrazovanju. Što se tiče budućnosti proračuna Europske unije, bolje moramo iznositi argumente o tome zašto Europska unija mora ulagati u istraživanje i razvoj više nego li do sada. Puno je dokaza da istraživanje i inovacija pozitivno djeluju na razvoj gospodarstva i društva. Estonsko društvo upravo je primjer toga, pa smo se odlučili da to bude prioritet našeg predsjedništva. Znanje se mora pretočiti u vjerljive argumente za one koji pregovaraju u proračunu, kako na razini Europske unije, tako i razini država. E, trebamo one koji će bolje zagovarati istraživanje i e, obrazovanja u cijelu Europi. E, e, Estonija, elektronička Estonija bio je dugoročni proces u koji je bio vrlo uspješan i temeljio se na dobrom obrazovanju. To je dakle jedan od izvrsnih utjecaja koje su sveučilišta i akademska istraživanja imali u Estoniji. Pascal mi traži da se više financira istraživanje, jer ne radi se samo o tome da budemo e, ljubazni prema znanstvenicima. Europa na taj način može zadržati svoj identitet, jer istraživanje može povezati i nadahnuti ljude i e, to je stvarno e, dobar e, način na koji se može razviti europsko istraživanje i to od ozdo prema gore. Tužno je da svega 3% ulažemo u Europi, da smo, mi smo trebali uložiti 3%, ali 2015. uloženo je 0,3% u istraživanje i razvoj. Svega 10% uloženo je na, na europskoj razini, a e, zato ćemo se mi na našem predsjedništvu usmjeriti ne samo na europska ulaganja, već i na nacionalna ulaganja. Vijeće mora prenijeti jaku poruku o tome da cijeli e, program e, mora imati dobar utjecaj. Izvišće mi i stajališta su vrlo bila značajna za temelje našeg rada. Okvirni program broj 9 je onaj gdje želimo povećati koherentnost i otvorenost partnerstava na planu istraživanja inovacija u Europskoj e, Stalno govorimo o procjenitog rada i e, partnerstva. Ima velik e, broj partnerskih inicijativa, oni predstavljaju 20%, 25% sveukupnog proračuna za obzor 2020. godine, a u nekim aspektima došlo se ove godine i do 60%. Minimalni cilj trebao bi biti da se ukine trećina e, planova financiranja za istraživanje i inovaciju. I e, mi želimo stvoriti više europski pristup partnerstva kako bi novo pridošli e, na ovo područje mogli raditi koherentnije. Traži se također da se odrede buduće orijentacije za novi okvirni program. Pozivam vas za kraj e, na našu konferenciju o izvrsnosti u istraživanju i utjecaju na društvo koje će se održati u Talinu 12. listopada. Tamo ćemo imati raspravu na visokoj razini o tome kako maksimalno možemo povećati utjecaj na planu istraživanja i inovacija i kako možemo najviše i najbolje ulagati u to područje u Europi. Estonsko predsjedništvo radit će na tome da imamo najbolju moguću suradnju s Europskim parlamentom, najbolju suradnju sa svim institucijama i sve je to potrebno kako bismo osigurali izvrsno istraživanje i inovaciju u Europi nakon 2020. godine. Hvala lijepa, ovo je lijepa poruka koju ste predali u vašem govoru. To je vrlo važno za nas. Sada gospodin Eller u ime Europske pučke stranke. Hvala lijepa ministrice. Vaša je država zaista e, uvelike pripremila i dobro pripremila predsjedanje Europskom unijom i s Europskim parlamentom. To je vrlo malena zemlja koja se briljantno pripremila za e, predsjedanje Europskom unijom, e, naročito po pitanju istraživanja, što nije uvijek slučaj s puno većim državama članicama. A sada i moje pitanje interne odluke o proračunu će vjerojatno se morati donijeti. A kada govorimo o izvješću LAMI, moramo reći da sada e, smo gotovo u potpunosti e, e, vidjeli da neće uspjeti cilj od 3% za 2020. godinu. Ne samo da neke države nisu povećale e, svote u svjetlu ciljeva 2020. godine, već je čak i industrija smanjila troškove, što je osobno mislim još i gore. Ali bilo kako bilo, u konačnici tu se radi o novcu u kojoj mjeri vaše će predsjedništvo podržati ambiciju koje je podržano u parlamentu. Relativno mm, skroman e, proračun od 220 e, milijuna milijardi, a da bi se to ostvarilo trebali bismo u Europi zapravo trošiti 150 milijardi godišnje u e, konkurentnim tržištima, primjerice u Aziji, e, gdje su Kina i druge azijske zemlje, s druge strane pak SAD, također u određenoj mjeri su svi povećali proračune. Praktično gledano možete to opisati na jedan neutralan način, ali postoji li mogućnost da se podrži ambiciozniji prijedlog koji bi mogla izraditi komisija, u proračunu, dakle da se vidi troznamenkasta brojka. A zanima me što je još vezano za prihvaćanje programa. Da, radi se o izvrsnom programu, ali još uvijek jako nedostaju inovacije u Europi. Parlament je htio podstaći Češku da e, organizira veliku konferenciju u Rujnu i Zaista bi nam bilo drago da vaše predsjedništvo se tu angažira e, kako bi radilo na tome kako da se e, prebrode mnogi nedostaci, ali e, bi dakle rado čuo nešto o tome s vaše strane. Hvala lijepa. Sada u ime socijalista i demokrata E, kolegica. Hvala lijepa. E, ministrice, već smo se susreli jutros na drugom sastanku gdje smo govorili o obrazovanju. Sada bih se htjela usmjeriti isključivo na obrazovanje i postaviti vam tri pitanja. Prvo pitanje. Što vi mislite o e, tome e, kakve stvari treba poduzeti za vrijeme novog okvirnog programa kako bi se e, uklonile geografske razlike vezane za program Obzor 2020. godine. Jer e, to je veliki problem s kojim se sada moramo suočiti. Govorili se o tome da se partnerstva trebaju ojačati a upravo je to područje ono gdje me zanima što namjeravate napraviti. Moje treće pitanje je hoćete li se opredijeliti za prijedlog parlamenta o proširenju patenta o izvrsnosti. Naime, e, što ćete napraviti po pitanju tog i sličnih projekata koji su bili dobri, ali nisu financirani jer nije bilo zato dovoljno sredstava? Nadalje vas još želim pitati da li bismo morali pokušati ostvariti sinergiju između istraživanja e, vezan sa e, ovaj ili budući okvir e, obzora, i pak sredstava za obranu gdje je potrebno dosta sredstava za ištravanja, e, e, za istraživanje. Hvala. Sada riječ ima gospodin Tošanovski iz kluba ECR. Hvala vam, predsjedniče. Dobrodošli s moje strane. Doista mi je drago što mogu vas pozdraviti na našem odboru i doista cijenim vaše riječi o važnosti istraživanja. Istraživanje naš doprinos budućnosti Možda sami nećemo moći vidjeti rezultate toga, ali doista je važno. Moje pitanje za početak odmah vrlo složeno, to mi je jasno, ali važno je spomenuti horizont 2020. u kontekstu Brexita. Dakle, veza te dvije stvari. Znamo da je Ujedinjena kraljevina bila doista veliki igrač u sveučilišnom istraživanju a sada, horizont 2020. će uskoro biti dovršen, pa ne zanima što će se dogoditi u kontekstu Brexita, ne samo financijski govoreći, već i što se tiče doprinosa Ujedinjene kraljevine istraživanju i razvoju. Kako se možemo, dakle, pripremiti na Brexit? jasno mi je da pregovori Brexitu se još nisu dotakli istraživanja, no mislim da se to ubrzo mora promijeniti jer vjerujem da će se raditi o prijateljskom Brexitu i nadam se da naše veze istraživačke sa sveučilištima će ostati iste, ne dirnute. Nadam se barem da će stvari biti prijateljske. Jer Ujedinjena kraljevina je predvodnik u Europi što se tiče istraživanja i razvoja. Hvala i sretno vašem predsjedništvu. Hvala kolegi, zastupnica KS, u ime Aldea. Ima riječ, izvalite. Hvala lijepo ponovno. Postavit ću pitanje na estonskom. Imam zapravo dva pitanja. Prvo, postoji niz različitih dobrih programa koji se bave financiranjem istraživanja i znanosti, no ono što nemamo su veze, povezanost između pojedinih programa. Oni su izolirani, odvojeni. Dakle, moje pitanje se tiče posljednjeg pitanja postavljenog ima li je estonsko predsjedništvo plan za osnaživanje sinergija između pojedinih različitih programa. Drugo se pitanje tiče robotike i umjetne inteligencije. Planirali Estonije analizirati financijski okvir eh, vezan uz robotiku i znanosti u polju umjetne inteligencije. Klaturme su ime zelenih. Imam pitanje za vas, ne znam poznat li taj koncept na estonskom, mi to nazivamo white elephant na engleskom, i radi se zapravo o pitanju vrijedno milijuna evra. Kada raspravljamo o vrijednosti koja se dobiva za novac, istraživanje, inovacije, imamo jedan projekt koji je fuzijski reaktor koji će u najboljem slučaju 2083. dati nekakve rezultate, dakle svakako puno prekasno da bi bilo od ikakvog značaja. Mi ćemo doći sada, suočiti se sa dva takva fuzijska projekta u Ujedinjenoj kraljevini, rezove proračunske, a nitko se ne bavi tim pitanjima. Dakle, ovdje govorimo doista o dobivanju vrednosti za novac, a jedno pitanje za koje, tema za koju doista možemo reći nadali smo se, mnogo toga nije se ništa dogodilo, prekinimo to, iskoristimo taj novac i tih 2000 najbriljantnih mozgova na svijetu i upotrebimo ih za nešto korisno. Dakle, ako ste hrabri, mislim da biste se možda i time trebali pozabaviti. Drugo pitanje se tiče veze između inovacije i industrijske politike. Kina je vrlo dobro organiziran igrač. I nadišla je našu solarnu industriju svega nekoliko godina zbog toga što mi ne uspijevamo prikupiti 506 600 milijuna milijardu da se uloži u najbolju svjetsku solarnu tehnologiju koja se nalazi u našem naručju. Dakle, nemamo rizičnog kapitala dovoljno velikog da se uđe u sljedeću generaciju solarne energije usprkos su tome što predvodimo u svijetu svako istraživanje najbolje koje se na svijetu događa o solarnim panelima se upravo događa u Europi i ne možemo premostiti taj jaz ka industrije. Isto vrijedi za akumulatore baterije. Dakle, bez doista znatnog europskog napora u potpunosti ćemo izgubiti od Azije i to neće baš biti osobito dobra priča. Ja sam optimist svako jutro kada se ustajem optimist sam, no kad kada doista moramo vidjeti koje su naše slabosti. Dakle, rizični kapital i hrabrost da se e, privedu kraju neki projekti koji ne daju rezultate. Thank you very much, Hvala vam. Prije svega, doista je veliko zadovoljstvo vidjeti da zapravo vrlo sličan način razmišljanja imamo i mi smo doista zabrinuti kada vidimo rasprave kao što je gospodin Turmes na kraju rekao kako se pokazuje koliko Kina i Azija, cjelokupna Koreja, Indija koja velikim koracima grabi naprijed i naš uobičajeni konkurent SAD. Kako napreduje mi i dalje o tome raspravljamo i ponekad smo realni i vidimo da nas i dalje ima 28, 27 država članica sa različitim interesima i nacionalnim mogućnostima No, gubi se konkurentka prednost Europske unije. Mi imamo svoje istraživače koji su slobodni u inovacijama, neovisni, mogu učiniti stvari i ukoliko svi naši, u sve naše programe ne smijemo zaboraviti našu prednost, a to je temeljno istraživanje gdje ljudi doista mogu baviti sa onime čime žele. I mi ih tu ne usmjeravamo i mogu ostvariti doista dugoročno gledano velike stvari, no naravno istodobno želimo bližu suradnju između istraživanja inovacije i praktičnije rezultate. I zbog toga i na našem predsjedništvu prioritet upravo to, i to iz dva aspekta. Jedna stvar je racionalizirati situaciju, kao što je gospođa Lobačka spomenula, jer je važno pokazati da doista možemo snaći se u toj cijeloj šumi različitim programima. Kakala se je to spomenula, različita partnerstva, različiti programi. I prije svega moramo razjasniti situaciju i vidjeti što je moguće racionalizirati. Jedna trećina je vrlo ambiciozna, no pokušat ćemo zadržati taj cilj. Druga vrlo važna stvar u konkurentnosti Europe Svode se na to da je potrebno doći do financija, to ste svi spomenuli. Radi se tu o nacionalnoj, ali i o europskoj razini. Kao što je gospodin Neller pitao, koliko smo doista ambiciozni. U vijeću se počinje raspravljati o ovim stvarima, no svi odgovorni za istraživanje, ljudi koji se tim bave, slažu se da je potpuno jasno da moramo biti mnogo ambiciozniji u istraživanju nego do sada. No isto je važan i drugi argument, a to je da moramo pokazati kako istraživanje i razvoj imaju jasan utjecaj prednost na našem gospodarstvu. I tu kad kada gubimo, jer razgovaramo sa istraživačima, znanstvenicima, sveučilištima i pokušavamo što više uključiti one koji se bave politikama da vidimo kako to argumentirati pred drugim ministarstvima poput financija i gospodarstva. Na što se ambicioznijih prijedloga tiče, da li je to bilo 120 ili udvostručavanje sistema i tu se uvelike oslanjamo na vas. Jer Europski parlament je uvijek bio snažan u pružanju podrške tome, a mi na razini vijeća s državama članicama smo u tek početnoj fazi, ali pokušavamo razraditi jasan, jasan i ambiciozan prijedlog. Zastupnik Tošenovski je spomenuo Brexit. To je nešto što nas sve brine, jer doista još rano, bojim se da ni samo Britanija velika ne zna u kojem smjeru će se kretati pregovori. Na što se istraživanja tiče, i za druga područja za koja sam ja odgovorna, ako pogledamo mlade profesore, učitelje, istraživače, oni su svi zabrinuti za to uključujući i u Velikoj Britaniji. Dakle, jasno da smo sa svih strana zainteresirani da se ne izgubi ta prednost e, međusobnog zajedničkog rada i programa mobilnosti putem kojih možemo surađivati i zajedno raditi. Naravno, smo još došli do točke o pregovorima gdje možemo vidjeti kakvo je stanje, no ako politički na situaciju, uvjerena sam da ćemo pronaći načina da ne izgubimo zamah. Što se tiče budućih financijskih programa, toga kako će stvari završiti, mislim da je početna, polazišna točka vrlo dobra. Imamo dobre argumente, dobra privremena izvješća na koja se možemo osloniti i prijedloge kojima pokazujemo da smo odradili domaću zadaću, da možemo pronaći sinergije, racionalizirati stvari i pokazati utjecaj, stvaran utjecaj na gospodarstvo. Isto tako kako međusobno povezati različite programe. Ako gledamo inicijative, poput inicijative Europskog vijeća za inovacije ili različite sinergije predloge strukturnih fondova i kako možemo strukturne fondove i možda neke druge iskoristiti za istraživanje. Dakle, gledamo kako i te sinergije mogu dovesti do financiranja istraživanja. Gospod Nelar, vi ste se time bavili niz godina i znate da imamo neke predloge primjerice poljoprivredne, koje bi se više mogli pretvoriti u istraživanje. I tu imamo tu kontroverznu raspravu o obrani, gdje, da kako imamo isto stalište, želimo da stvari ne idu na uštrb e, javnih sredstava. Izvrsnost naspram proširivanja obuhvata s jedne strane nama je izvrsnost dala dobre rezultate, ali isto tako vrlo smo zabrinuti, doista zabrinuti tako da će se predsjedništvo time baviti kao jednom od svojih tema gdje pokušavamo poduzeti nužne korake i vaše izvješće izvješće, ali mi daje nam dobar pokazatelj kako dalje kako koristiti fondove strukturne i druge. Ali ono što nas kao predsjedništvo zanima je da imamo dobar temelj, kvalitetne dokumente i studije i sada dalje možemo vidjeti kakvu suradnju i partnerstva i moguće ostvariti, da li privatno, da li u istraživačkom kontekstu ili iz država članica. Dakle, kakav kompromis možemo uspostaviti do kraja predsjedništva i to dalje predati Bugarskoj. Hvala. Hvala vam na vašim odgovorima. Nadamo se da će e, vaši komentari i odgovori biti važni i tijekom predsjednje da ćete to uzeti u obzir u vašem radu na razini vijeća. Hvala vam također na vašem uvodnom izlaganju i vašem prisustvu danas u Europskom parlamentu. Otvoreni smo za sjajnu suradnju s vama, kao što ste i sami spomenuli u vašem uvodnom izlaganju. Hvala i želim vam sve najbolje. Dear friends, ladies and gentlemen, European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulation. Europske agencije za suradnju energetskih regulatora, 14. točka u dnevnom redu, izvjestitelj je Morten Petersen. Naravno, to je i sastavni dio paketa čiste energije. Ova regulativa bavi se odražavanjem novih zadataka koji su povjereni agenciji i usklađivanjem regulative sa promjenama na tržištu električne energije. U nacrtu izvješća izvjestitelj je predložio 36 amandmana, osobito daljnje osnaživanje agencije kao glavnu zadaću našeg izvjestitelja, barem općenito govoreći. No, sad ako vas mogu zamoliti kolega Petersen, započnite sa svojim izlaganjem. Hvala vam predsjedniče. Za početak zahvalio bih izvjestiteljima u Sijeni. Već sam s njima imao rasprave. Radi se o složenom, vrlo tehničkom dosjeu. Dakle, svi smo morali naučiti nešto više o detaljima predloga i bilo je, vjerujem, Zanimljivo svima nama čuti i suprotstavljene strane kako raspravljaju o predlogu. Potrebno nam je unutarnje tržište za energiju, prednosti toga bi bilo velike i za potrošače i za poslovnu zajednicu i za cijeli planet. Komisija procjenjuje da ako do, uspijemo odgovarajuću proizvodnju energije stvoriti, da će to dovesti do 7 milijardi eura uštede godišnje na činjenici da trenutno nemamo unutarnje tržište i čak ne možemo niti one najjednostavnije zadatke ostvariti koje bi se pretvorili u stvarnu dobrobit za naše potrošače. Jeftina stroja danas je spriječena, ne može doći do područja gdje su cijene visoke, slobodan protok struje preko granica i dalje prerijedak. Samo je, na primjer, iz moje zemlje međusobna poveznica Njemačke i Mađarske često je blokirana, zbog čega dolazi do socijalnih gubitaka od barem 40 milijuna eura. A to je samo jedan maleni primjer, jer ako pogledamo granice diljem Europe, svi se suočavamo s istim izazovima. To bi bilo moguće izbjeći i mogli bismo doći do dobitaka kroz smislene razumne reforme. U ovom odboru često sami govorimo da želimo da tržište funkcionira, no kako bi tržište funkcioniralo, potrebno nam je određena regulativa. Uredba ACER je zajedno sensovima, uspjela sastaviti kodekse ponašanja za mreže i time uspostavila zajednička pravila i poboljšala razinu standardizacije. No i dalje moramo snažiti ACER kako bismo mogli dobiti informacije provedba je da kako ključna za uspjeh bilo koje reforme, tako da to vrijedi i u ovom slučaju. Zbog toga bismo trebali nastaviti naglašavati važnost subsidijarnosti i pobrinuti se da se odluke donosi na odgovarajućoj razini. Zbog toga nam je potrebna snažnija regionalna suradnja, zbog toga dolazi do toga da nacionalne države i operateri štite svoja vlastita tržišta. Dakle, zato su nam potrebni e, snažni regionalni centri, operativni centri, e, ROC-ovi. Razgovarao sam s operatorima prenosnih sustava koji tvrde da bi takvi regionalni operativni centri ugrozili stvari no molim vas da pročitate izvješće komisije i ovo izvješće postoje velik broj stvari koje su pogrešno shvaćene, s obzirom da se radi o doista stručnom dosijeu, ja bih volio da pošteno, otvoreno raspravljamo stvari bez pogrešnog shvaćanja ovih važnih tema. Ako ACER doživljavamo kao agenciju, ja sam za tako nešto niz mjera predlažio izvješću, e, bavio sam se i ovlastima ravnatelja koje smatram da je potrebno proširiti i omogućiti njemu ili njoj da regionalno operativna tijela mogu upućivati predloge agenciji za odluke u slučaju opipljivih utjecaja na unutarnje tržište energije. Kao što svi znamo, agencija trenutno radi s ograničenim resursima, e, mnogo su oni dakle manji nego što je potrebno i po mom mišljenju funkcionalan ACER trebao bih imati odgovarajuće stabilno financiranje i zbog toga predlažem da bi im trebalo dopustiti da se za određene usluge naplaćuju naknade. Također smatram da je važno da administrativni odbor funkcionira u javnom interesu, a ne da slijedi političke upute. Što se važnih pitanja upravljanja tiče, moramo izbjeći pretjerane komplikacije i zadržati otporne sporazume između pojedinih e, operatera. Za mene mislim da bi to bilo dobra stvar glasanje jednostavnom većinom, no sretno, sa zadovoljstvom ću to još raspraviti sa kolegama. I na kraju ravnatelj bi trebao biti odgovoran Europskom parlamentu, kao što je i predviđeno u trenutačnoj regulativi. Sve to vjerujem da bi agenciju ACER u pravom smjeru usmjerilo i bilo bi to dobar korak ka ostvarenju stvarnog unutarnjeg tržišta. Ovo je jedno od područja u kojem mi kao političari doista trebamo dati rezultate za europske građane. Radi se o području gdje bi europljani trebali očekivati da njihovi zastupnici daju rješenja koje će dovesti do određenih prednosti i nižih cijena. Dakle, ostvarimo to. Sa zadovoljstvom ću saslušati komentare ostalih izvjestitelja u Sjeni i radujem se dalje suradnji, kvalitetne suradnji s kolegama. Hvala. Hvala na izvješću i govoru na početku naše rasprave. Ako mogu zamoliti kolegu Pohe koji predstavlja SMD, dakle izvjestitelja u Sjeni. A ne pučene? Dobro. Poštovani predsjedniče, kolege, za početak želim zahvaliti Motinu na izvješću i na suradnji za sada prinaka se, na prinaku se može gledati na dvije razine. S jedne strane imamo povećanje ovlasti ACER-a u odnosu na donošenje odluka u odnosu na neka pitanja prekograničnog značaja, a drugo je funkcioniranje individualnih tijela. Moja pozicija sasvim jasna, potrebna nam je snažna agencija s većim ovlastima i e, zadaćama koje su provedene kako bi ostvarili energiju za građane. Ne radi se tu samo o nadležnostima i ovlastima ACER-a, već i o resursima koje će ta agencija imati. I stoga je važno da agencija ima ovlasti koje će omogućiti praćenje unutarnjeg tržišta, ali potrebne su i ovlasti donošenja odluka kako bi se pokrile prznine u zakonodavstvu i također mora moći donositi obvezujući provedive odluke i provoditi aktivnosti u odnosu na e, druga tijela. Agencija mora imati mogućnost prisiliti subjekte da uspinjavaju odluke te agencije e, na način da može i propisivati kazne ukoliko odluke ne budu ispunjene. Također mora imati mogućnost e, ako netko ne ispuni odluku e, zatražiti odgovarajući postupak. Samo tako može odgovoriti na zahtjeve tržišta i energetskih sustava. Tu su tri ključna problema, a to su ograničeni financijski i ljudski resursi, promjene u glasovanju odbora regulatora i predlog komisije da se ukloni obveza članova odbora da ne poštuju, odnosno da ne e, odlučuju u skladu sa političkim uputama. Prvo, nedostatak ljudskih i financijskih resursa. Pa kao prvo bi trebao moći naplaćivati naknade za registraciju i sl. Drugo, u odnosu na glasovanje odbora regulatora, to treba činiti je jednostavnom većinom, a ne dvotrećinskom većinom. No, s obzirom da, osobito s obzirom da svaka država članica ima jedan glas i onda upravni odbor koji možda ne e, poštuje političke smjernice, to je nešto što je ključno e, za, znači, koji nije vezan za političke upute, to je ključno za funkcioniranje ove agencije, za njezinu transparentnost i odgovornost koju treba povećati. Hvala. Gospodin Tošanovski je sljedeći, a njega danas zamjenjuje gospodin Henkel koji je izvjestitelj u sjeni za ECR. Hvala vam. E, Izvijesti e, u sjeni gospodin Henkel nije mogao biti ovdje, pa ću ja sada predstaviti njegovo stajalište. On želi zahvaliti izvjestitelju na ovom izvješću on vrlo pozitivno gleda na ovaj prijedlog, na prijedlog komisije i izvjestitelj je e, osnažio ovaj prijedlog. Primjerice, amandman broj 5 je izuzetno pozdravljen i prema tom amandmanu e, bi e, sudjelovanje trebalo biti obvezujuće, odnosno obvezujuće odluke te agencije trebaju biti e, provedive na nacionalnoj razini i agencija treba imati mogućnost zatražiti informacije od regulatora u, obliku, u, e, u okvirima svojih nadležnosti kako bi zadržala transparentnost i integritet na veleprodajnom tržištu. Moramo se pozabaviti monopolističkim i protekcionističkim strukturama kako bismo imali u cijelosti liberalizirano tržište i kako bi e, osigurali električnu energiju po konkurentnim cijenama. Agencija bi trebala usvojiti odluke koje sadrže prekogranični element, a ovdje trebamo više Europe i europskog nadzora nad energetskim tržištem kako bismo u cijelosti e, osigurali E, sukladnost i konkurentnost i poštene cijene energije. To su zadaće koje nadilaze postojeće kapacitete ACER-a i u tom smislu Olaf je za e, veći proračun i više ljudskih resursa. Ispričavam se na malo duljoj prezentaciji, ali krivite Hansa Olafa za to. Sljedeći govornik. Hvala. Budući da od nije mogao doći, ja ću isto dati sažetak e, toga gdje smo i e, koje su naše stajališta. Kao prvo, zeleni smatraju da ne postoji ni jedna druga agencija u kojoj je omjer ulaganja i koristi toliko velik. Sa samo nekoliko milijuna vi možete ostvariti doista goleme koristi s nekoliko stotina milijuna zbog dobrih propisa. No, problem u ovom trenutku, problem acera jest e, pitanje povjerenja. Ja sam za regionalne operativne centre, a ponekad e, mi trebamo e, poljuljati taj e, čamac, odnosno kako bismo nadladali neke partikularne nacionalne interese i tu regionalni centri doista pomažu. ACER zbog nekih ne tehničkih grešaka, već politički možda ne tako mudrih pristupa. Reći ću iskreno, postoji velika tenzija između vodstva acer i nekih nacionalnih regulatora u ovom trenutku. I to izgleda ima veze i s tim da nemamo uvijek dovoljno transparentnosti. Dakle, jedino pitanje koje si moramo postaviti. Ja sam naravno zato da se da veće ovlasti acr u To moramo također provjeriti i unutarnja pravila transparentnosti i kako stvari koje se rade odgovaraju takvim tako važnoj europskoj organizaciji. Drugo pitanje, ACER ne može izbjeći dionike. E, naime, ukidanje prioritetnog pristupa i prioritetne otpremne. Prvo sam bio uopće iznenađen. Kako je to vezima ima s acerom Zašto bi ACER bio tako neprijateljski nastavljen prema obnovljivim izvorima energije? No, mislim da ti e, regulatori E, nekad žive na zemlji koja je još uvijek ravna ploča. Mi ne radimo trgovinu radi trgovine, već zato što je e, tržište najbolji koordinator. Sustav će biti 100% obnovljivih izvora energije i regulatori to moraju shvatiti. I zadnje pitanje nije i pitanje za komisiju. Postoji tu nešto što je malo čudno, a to je izborni postupak. Imamo lobističke organizacije, na primjer CA i imamo osobnu uniju između lobističkih organizacija i odbora regulatora. I to će trajati vjerojatno sljedećih, sljedeća desetljeća. Je li to doista dobar način funkcioniranja? ECR je za mene lobby nacionalnih regulatora i za e, meni se ne čini da je dobro imati ovakvu osobnu uniju i vršiti regulativu na način da je moguće imati e, samo jednu osobu na čelu. I onda ako imate europsko tijelo i europsku funkciju za donošenje odluka, imate lobby. S druge strane, mislim da to nije dobar način da se to odradi. E, CR treba imati, CAR treba imati e, predsjedatelja i to, to, to, ta unija je dovodi do miješanja uloga lobista s jedne strane i predsjedanja vrlo važnom organizacijom s druge. Hvala. Kolega Silike, me Meguja. Hvala. Dopustite mi da zahvalim e, kolegi Motenu na suradnji koju smo imali do sada. Za naš klub QE jasno je da ACER zapravo nije Europska agencija. To je samo kooperacijska platforma među e, regulatorima tržišta energetike. Znači, ona ne bi trebala oblikovati strategiju. Do sada Europska unija nije uspjela riješiti probleme sa opskrbom i e, dokinuti izoliranost određenih regija. Znači, specifičnosti naše zemlje treba svakako uzeti u obzir nažalost, predlozi i predlog komisije e, koji podržava naš kolega Peterson za povećane ovlasti ACER-a idu protiv suverenih prava država članica u oblikovanju ove politike. Stoga to ugrožava ulogu koju za sad igraju nacionalni regulatori energije. Odbor ACER-a treba odobravati strategiju na temelju e, dogovora s trećim zemljama. ACER nije politička institucija i ne treba imati takve ovlasti. E, odnosi sa trećim zemljama trebaju biti u rukama država članica i to samo u odnosu na treće zemlje koje su usvojile europske aki u području energetike i zaštite okoliša po mogućnosti u okviru pregovora sa Europskom unijom. Znači, ACER ne bi e, trebao proizvodno odlučivati o tako važnim pitanjima. A dopustite mi da kažem nekoliko riječi o regulatornom vijeću ACER-a tu je sudjelovanje svih članova od ključne važnosti i razlog e, što predlažemo ovaj amandman 23. Sjećate se, prije smo trebali dvije trećine, a sada se traži samo 51%. Taj predlog je opasan i e, potkopava zastupljenost u tom tijelu bojim se da će to ići protivno interesima uglavnom manjih zemalja Unije. Mi znamo kako se ta pitanja rješavaju na toj razini odlučivanja. Dakle, temeljem tih komentara e, daćemo amandmane. Hvala. Hvala vama, kolega. A sada e, predstavnik Europske komisije, ravnatelj Bolhart, kao što je to uobičajeno kada govorimo o paketu o električnoj energiji. Oprostite što sam ja stalno tu. Ne, ne, potrebno je e, da e, mi međusobno surađujemo, onda ćete vi unutar vaše e, unutar komisije surađivati. E, hvala lijepa gospodinu Pedersenu na prijedlogu izvješća i na svim amandmanima. One u velikoj mjeri podržavaju prijedlog komisije, na čemu smo naravno jako zahvalni. Međutim, ti amandmani istovremeno i jačaju neke dijelove našeg prijedloga. Na, i po jednom smo pitanju manje, a vi manje ambiciozni od nas. Spomenut ću e, gdje ste manje ambiciozni, zatim gdje ste ojačali prijedlog i dati nam naše mišljenje o tome. Manje ste ambiciozni e, kada se radi o tome što ACER treba raditi e, prema donošenju, po pitanju donošenja metodologije na regionalnoj razini vi najprije omogućujete operaterima da se međusobno slože, a nakon toga da se obrate aceru. To je dugotrajan postupak koji već postoji danas. Smatramo da nije učinkovit, te da bi bilo bolje da se regionalne odluke odmah prepuste aceru na pod odboru za regiju na koji se odnosi. To je dakle jedino mjesto gdje mi se čini da ste manje ambiciozni od nas. Ali ima puno više mjesta gdje ste ojačali naš prijedlog. Osim toga, vaši su kolege danas u velikoj mjeri pojačali e, baš to. Pitanje financiranja je nešto što nismo vidjeli u našem prijedlogu. Dosta potpore sam vidio da ACR može naplaćivati e, članarinu i mislim da bi bilo dobro kako bi e, se E, kako bi se ojačala financijska situacija ACER-a. To je u redu, e, međutim moramo jako paziti kako ćemo to sročiti jer to treba biti u skladu s proračunskim pravilima. E, agencije općenito moraju slijediti određena pravila. Uvjeren sam da ćemo naći pravu formulaciju jer moguće je naplaćivati naknade u okviru sadašnjih e, pravnih okvira vezanih za proračun agencija. Možemo vam u tom smislu dati pomoć ako vam bude potrebna. Postoji još i jedno bitno područje koje smo mi recimo previdjeli dok vi ga niste previdjeli, a to je davanje nove ovlasti ACER-u kako bi ACER mogao zahtijevati odgovarajuće E, informacije od nacionalnih operatera sustava. E, to je važno jer ti operateri često ne e, dijele te podatke jako lako i mislimo da bi bilo važno da ih daju. Govorili se također o nacionalnim operaterima sustava za plin. Mi sada ovdje se bavimo E, električnom energijom, a nakon toga ćemo isto to unijeti u reformu e, sektora plina. Vi to ovdje e, već uvodite, to nije kritika što ja kažem, međutim jednostavno naglašavam tu činjenicu. Nadalje, ojačali ste ulogu ACER-a po pitanju usklađivanja tražite da se uskladi sa ACER-om odlukama, da se usklade nacionalni operateri. Nemam ništa protiv toga. Kasnije idete još i malo dalje kada kažete da ACER ima obavezne aspekte usklađivanja sa zakonodavstvom. Pitam se zapravo nije li tu komisija tako ima isključivu ulogu kao čuvar europskih zakona. Možda dajemo acer ulogu koju agencija ne bi trebala imati, a to je da nadzire i pazi da se provodi europski zakon. Dakle, vaš prijedlog ovdje je možda malo na granici onoga što se može predložiti. Gospodin Tomas i dalje naziva jedinicu regionalnih e, operatera sustava. Ja ću ih od jutros početi nazivati regionalnim koordinacijskim centrima prema prijedlogu gospodina Karinša. To je naravno logični slijed. Ako imate e, koordinacijske centre na regionalnoj razini, morate imati i nadzornu funkciju regulatora. I na taj način će mnoge kritike regionalnih operativnih sustava nestati zato što će imati nadzornu ulogu. Mislim da je važno da takva institucija postoji u svrhu regionalne suradnje. I za kraj želim odgovoriti pita na pitanje gospodina Turmesa postavljeno komisiji. Radi se o postupku e, biranja predsjednika ili predsjedavajućeg e, upravnog odbora regulatora, a isto tako i e, odbora CR, što je privatna organizacija, to je točno, i CR je e, nešto što je e, zapravo e, predsjedavajući CRA je onaj tko sada igra dvije uloge, naime obnaša dvije dužnosti. Komisija neće prihvatiti predviđeni izborni postupak, a to je da se imenuje svoj postupak za biranje predsjedavajućeg i da onda gotovo automatski ta osoba dolazi na čelo upravnog odbora regulatora. To nije u redu, to za slučaj da do toga dođe, e, mi ćemo se usprotiviti protiv tog izbora. Slažem se, gospodine Turnes, bilo bi najbolje da te dužnosti obnašaju dvije različite osobe to je e, najbolje rješenje, međutim to ne možemo nametnuti. Ipak, ono što možemo nametnuti jest da se moraju zasebno birati najprije na državnoj, e, na ovom javnom tijelu e, se treba izabrati netko, dakle za osoba koja će biti na čelu upravnog odbora regulatora, a onda u privatnom tijelu, jer ako oni žele istu osobu, u redu. To on, ali važno je poštovati taj redoslijed. Ponavljam, tako što nećemo tolerirati i usprotivit ćemo se, a bude li do toga došlo. Hvala vam ravnatelju što ste nam izložili stavove Europske komisije, osim toga to je vaš prijedlog. A sada za kraj molim eh, kolegu Petersona da nam da zaključne primjedbe. Hvala lijepa. Hvala svim kolegama na primjedbama koje su dali. Priličan sam optimist po pitanju različitih mogućnosti i mislim da ćemo postići većinu. Svakako želimo postići većinu to je jako važno za sve dosije koje su dio zimskog paketa. Mi uvijek trebamo u parlamentu postići što veću većinu kako bismo imali bolje pregovaračke pozicije s vijećem. Hvala kolegi Pohu na primjedbama, imamo puno zajedničkog. Hvala i e, gospodinu Tošinovskom koji je govorio u ime gospodina Henkela i kluba zastupnika ECR. E, to me također ispunjava optimizmom. A isto i ono što kaže gospodin Turmes. Ne mogu reći da se slažem baš sa svim što je rekao gospodin Selekiotis, međutim mogu pokušati i e, to provući kao različite pregovore. I na kraju par riječi još o primjedbama komisije. E, smeta me kada mi komisija kaže da smo mi manje ambiciozni od komisije, pa se nadam da ćemo to popraviti prilikom pregovora. Što se pravnih aspekata tiče, naravno je da moramo udovoljiti pravnim aspektima kako bi ovo imalo dobru pravnu utemeljenost, pa bi mi stoga bilo drago prihvatiti vašu pomoć kako bismo imali pravu pravnu utemeljenost. Kao što znate, do sredine rujna moraju se uložiti amandmani nadam se da će vas ljetna stanka i odmor nadahnuti, pa da ćete početkom rujna uložiti dobre amandmane. Pričan sam optimist. Hvala lijepa. Hvala vama i na kraju ćemo morati vidjeti kakve će ambicije imati vijeće, e, što za sada još ne znamo. Dakle, rok za ulaganje amandmana jest 14. rujna 2017. u podne. Hvala izvjestitelju, hvala izvjestiteljima u sjeni i kolegama koji su sudjelovali u raspravi i naravno hvala i predstavniku Europske komisije. E, cijeloj e, ekipi iz komisije na čelu s ravnateljem. Kolege, možemo sada preći na sljedeću točku o e, bio e, utemljenim poduzećima i javno-privatno partnerstvo. Radi se o konzultacijama i kao i što je uobičajeno, takva poduzeća trebaju objediniti različite dionike kako bi Europa zaista se pokazala na planu bioproizvoda i e, e, bio poduzeća i biogoriva kao ona koja prednoći u istraživanjima. Izvjestitelj je 2014. godine bio Lambert van Mistelroj. A eto, zajedničko poduzeće treba e, deset godina poslovati, dakle do 2024. U ovom parlamentarnom sastavu izvjestitelj za naš odbor je gospodin Miroslav Pohe, pa ga molim da da uvodno izlaganje puno hvala na ovim uvodnim riječima. A osim toga je ovo vrlo ugodno poslije podne. E, ovo zajedničko poduzeće je jedno od sedam zajedničkih poduzeća koje posluje od studenog 2015. 2014. godine i poslovat će 10 godina prema uredbi, dakle do 2024. godine. E, ta e, poduzeće treba ojačati na projektima biotehnologija i e, biogoriva na tržištu. U izvješću e, bavimo se izmjenjenom uredbom, a trebali bi se na taj način promijeniti unutarnji mehanizmi financiranja. 3,7 milijardi eura predstavljaju sveukupni proračun dio iz privatnog sektora, dio iz Europske unije. Privatni sektor zastupa konsorci BBIC koji izdvaja 2,73 milijarde od 3,7 milijardi. Radi se u velikoj mjeri u e, doprinosima u naturi, ali 1,8 milijardi je za operativne troškove ta sredstva izravno dolaze u BBI i to na razini programa. Postoji međutim problem stoga što neke tvrtke daju financijska sredstva BBI-u, a da istovremeno ne sudjeluju u nekom projektu. Primjer radi tvrtka A uloži sredstva u BBI i taj doprinos može se koristiti za projekt kojeg izvršava tvrtka B, a istovremeno tvrtka B jest izravni konkurent tvrtke A. Stoga tvrtke ne žele e, ulagati u taj projekt, e, što može dovesti u pitanje cjelokupnu e, E, cjelokupni e, plan. Taj negativni trend može se potkrijepiti brojkama od 182 milijarde eura manje od jednog milijuna uloženo je u to poduzeće. Iz tog razloga komisija želi izmijeniti uredbu. Radi se o tehničkoj izmjeni kojim bi tvrtke mogle napraviti izmjene na razini projekata i e, izravno stupiti u odnos sa drugim e, sudionicima u projektima u okviru konzorcije. Do tog rezultata došlo se nakon konzultacija sa članovima konzorcija kao sa predstavnicima državnih tijela i sa znanstvenim odborom. Dakle, konzultirali su se svi dionici. Revidirao sam i ispitao predložene promjene i htio sam ispitati e, ne bi li promjena u načinu financiranja mogla rezultirati veće komplikacije u industrijskom sektoru. Međutim, nakon analize odlučio sam podržati projekt komisije i važno je da se taj program ispuni i program će nastaviti biti otvoren i transparent. Imam pitanje za komisiju. Na koji način žele postupiti sa 70 milijuna eura koje su sada na čekanju i hoće li biti neke specifične natječaje u bilo kojem području biotehnoloških projekata? Hvala lijepa na ovim ispitivanjima i istrazi kolega i tome što ste pokušali prikupiti što više informacija, te ste to podijelili s nama u vašem izvješću. Mislim da se moramo osjećati sigurno i e, moramo znati puno više o zajedničkom poduzeću jer je to privatno, e, javno-privatno partnerstvo, za nas je to vrlo važno. A sada u ime Europske pučke stranke riječ ima gospodin Gambus. Izvolite. Puno hvala. Prije svega želim zahvaliti gospodinu Poheu na svemu što je napravio prilikom izrade ovog izvješća. Uvjeren sam da ćemo naći zadovoljavajući dogovor kad se ulože svi amandmani. Naglasili ste ono što je najbitnije i uočili ste gdje se nalaze poteškoće po pitanju zajedničkih poduzeća u industriji, te koje sve poteškoće imamo do sada. S obzirom na to da Europska unija se općenito zanima e, za mm, financijska e, sredstva, odnosno financiranje, E, komisija traži da se mogu financirati e, na razini projekta e, za razliku od sadašnje situacije kada se financira cijeli program. Na taj način riješio bi se problem i mogli bi se ostvariti prvobitni ciljevi. Komisija želi izbjeći štetni učinak na partnerstvo i aktivnosti u okviru bioindustrija. Na taj način bi poštedila e, mala i srednja poduzeća i e, pobrinula se da podupre istraživanja. Naša je dužnost upravo da podupremo istraživanja i u malim i srednjim poduzećima i u, e, na sveučilištima. Moramo to učiniti na razini Europske unije. Ipak, izmjena ovakve vrste uredbe zahtjeva otvorene javne konzultacije sa svim dionicima kako bi evropski građani dobili odgovarajuće informacije i e, mogli e, se nositi sa e, mogućim utjecajem. Ne smijemo razvodniti sve postupke i e, moramo dakle tražiti da e, u budućim e, sličnim prijedlozima se udovolje svi kriteriji kako bi sve ovo bilo načinjeno na što bolji način. za kraj mogu samo pohvaliti rad gospodina Pohea i nadam se da će smo zahvaljujući amandmanima, postići veliko slaganje oko ovoga. Hvala. Hvala vam. Kao što ste rekli, kolega od nije mogao danas biti ovdje. I moram se ispričati zastupnicima što u ovom trenutku trebam biti prisutan odboru Ekon, pa čim završim sa izlaganjem morat ću napustiti sastanak. Naš klub podržava aktivnosti komisije, fleksibilnost koja će omogućiti operativne troškove zajedničkog poduzeća koje proizlaze doprinosa koje će platiti industrija. S obzirom da je ovaj već model uspješno upotrebljen drugim zajedničkim poduzećima, primjerice inicijative za inovativne lijekove, inicijativa i analiza komisije zaključila da se radi o jedinstvenoj situaciji što se tiče ograničenja za financijske doprinose, praktički i financijski ima smisla reagirati na potrebu privatnog sektora i poboljšati i olakšati funkcioniranja i rad poduzeća. Mjere za učinkovitu suradnju između privatnog i javnog sektora rezultiraju optimalnim korištenjem novca poreznih obveznika i osnaživanjem biološkog gospodarstva te mogu imati samo pozitivan učinak na cjelokupni sektor. Gospodin Boslav, zahvaljuje izvjestitelju na izvješću, a klub zastupnika ECR raduje se suradnji na ovom dosjeu. Hvala. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem vam. Dakle, kao što ste rekli, to je bilo ime, ime e cera a A sada ćemo dati riječ Aldeu, zastupnica Majsner. Izvolite. Hvala vam, predsjedniče. Prvo želim zahvaliti izvjestitelju i mogu reći da e, se mogu zapravo nadovezati relativno na, na kolegu iz ECR-a. Inicijativa je vrijedna e, toga da se prihvati i mislim da e, smo e, imali jako pozitivne rezultate, no međutim ovdje uvesti novu metodu financijskih podrška uz postojeće Naravno, ako želimo razvoj, učinit ćemo sve kako bismo ga olakšali, a olakšat ćemo ga ako omogućimo financiranje projekata ili potpore i tako dalje. To je u svakom slučaju dobro. I kao što je gospodin Fox upravo rekao, kod inovativne e, medicinskih inicijativa smo primijetili da to dobro funkcionira. Znači imamo i primjer da to može biti dobra metoda, a generalno Mislim da smo svi se slažemo da je to sektor koji ima golemo značenje za budućnost. Radi se e, osobito kod e, obnovljivih izvora energije e, i kod bioraznolikih proizvoda, materijala i slično. I, i radi se i o sektoru obnovljivog benzina. Znači to je sektor koji za cijeli sektor obnovljivih izvora energije ima važno značenje i sve što možemo učiniti kako bismo olakšali rad tom sektoru je naravno od koristi. Stoga ja nisam toliko skeptična, ali evo imam svoje upitnike, ali želim podržati ono što je komisija predložila. Thank you very much. Hvala lijepo. U ime Europske komisije šef odjela gospodin Odmar Kut za uprave za istraživanje tehnologije i razvoj. Hvala vam, zahvaljujem svim sudionicima. Zahvaljujem gospodinu pohova na sjajnoj analizi, mislim da ne moramo dodati ništa posebno tome. No, možemo naglasiti važnost ovog sektora što su spomenuli i neki interventi. Mislim da biološka industrija razvija eh, tehnologije koje su transformativne za velik broj sektora, da li obnovljivu energiju ili bio proizvodi poput plastike i kemikalije koje su neutralne što se tiče ugljika. Isto tako kada govorimo otpadu, biološkom otpadu i iskorištavanju istoga postoje niz tehnologija koje se sada razvija, koje su važne za sigurnost opkrbe hranom, resursno, učinkovitu industriju i druge stvari doista igraju važnu ulogu. Prešao bih na pitanje koje je gospodin Poh otvorio što učiniti sa 70 milijuna komisija za sada odradila svoju dužnost u zaštitu financijskih interesa komisije, kao što smo, s obzirom da smo u prvim godinama vidjeli da nije bilo financijskih doprinosa na razini programa zbog poteškoća, gospodin Poh je to otpisao, kao da industrija ne želi financirati svoju konkurenciju, mi ovdje zapravo smo preselili ovo u kasnije proračunske godine i namjera nam je bila, dakle, shvaćamo da industrija ima probleme sa ostvarenjem rezultata i zbog toga smo je ponudili ovaj amandman, a nadamo se da će on ipak moći biti proveden ove godine, da ćemo ga moći upotrebiti sljedeće godine i ukoliko stvari i budu išle prema planu, 70 milijuna ćemo vratiti nazad u proračun E, upravo u proračun ovog zajedničkog poduzeća za bioindustriju u kasnim godinama. Dakle, ukupno govoreći neće biti krajnjeg utjecaja na ukupan proračun. Također sam se želio pobrinuti da istaknem da doprinosi ne utječu na gotovinske doprinose e, BBI e što se tiče administrativnih troškova i dalje stoji da polovina administrativnih troškova za zajedničko poduzeće za bioindustriju BBI e je u od komisije. Mislim da nije bilo nikakvih drugih točaka netko je spomenuo da način funkcioniranja je već pokazan unutar IMI-a i tu mogu još samo zahvaliti na doprinosima, analizama i gospodinu Pohu i kolegama na suradnji. Hvala. Gospodine Pohes, svi kažu da izvješće savršeno. Što vi na to kažete? Hvala lijepo, bit ću kratak. Dakle, imam prednost u tome što sam izvjestitelj i za financijsku izjave svih zajedničkih poduzeća, tako da se mogu složiti sa onime što su ljudi danas rekli da je ovo dobar način rada, no isto tako slažem se da nedostatak javnih konzultacija, a to je jedini način na koji javnost može utjecati na ovo, da to može određeno negativno svjetlo baciti na ovu regulativu. Mi želimo procesu ubrzati kako bismo mogli objaviti natječaj za 2018. No to samo po sebi ne može biti jedino objašnjenje. Dakle, ukoliko dolazi do kakve kritike oko toga što javne konzultacije nisu održane, ja mogu podržati spomen toga u izvješću jer je to doista nešto što nedostaje. I ne razumijem zbog čega privatni sektor prije nekoliko godina je bio spreman prihvatiti ovakve uvjede, jer očito da je 2014. došlo do nesporazuma, s obzirom da ovo nije običajan način eh, rada, to je promjena regulative vezano uz zajedničko poduzeće toliko brzo. Mislim da kada smo ovdje otvorili ipak put tome da se ovo može tijekom jeseni usvojiti i da možemo ponovno započeti sa cijelim procesom 2018. Hvala vam lijepo. Ako se dobro sjećam, ako pogledam dnevni red, mogu reći da ste vi zapravo bili naš posljednji govornik. Pa možemo prijeći na razno, jer nešto pod raznim imamo možda. Ili nemamo, nitko se ne za riječ. Dobro, tada mogu reći da se ponovno vidimo 4. rujna nakon ljetnog raspusta i želim svim ugodne blagdane, odnosno ugodne praznike i zahvaljujem isto tako prevoditeljima i zahvaljujem na sjajnom prijevodu naših riječi. Danas smo vidjeli lijep primjer toga sa estonskim ministricama koje su mogli govoriti na estonskom. Dakle, prevoditelji su zaslužili svoj odmar. Ovime završavamo 40 minuta prije da čime otplaćujemo svojevrsni dug našim prevoditeljima jučer na večer kada smo ostali malo duže. Vidimo se u rujnu. Hvala vam lijepo.